pozdraviti članove odbora Juri i Avko koji će sudjelovati na saslušanju zajedno sa članovima odbora i e, ITRE i PETI koji su pridruženi odbori na ovom saslušanju i srdačno pozdravljam Maroša Ševčovića, kandidata za potpredsjednika Europske komisije za međuinstitucionalne odnose i predviđanja. Predsjednica Avkova će predsjedavati ovim sastankom sa supredsjedateljicom iz odbora Juri i sukladno poslovniku svrha saslušanja je procijeniti stručnost, proeuropsku orijentiranost i osobnu neovisnost kandidata za potpredsjednika sa poznavanjem naravno od njegovog budućeg portfelja i komunikacijskih vještina. Ovu raspravu će se prenositi putem interneta na eh, web stranici parlamenta, a bit će moguće na istoj stranici pristupiti video snimku saslušanja. Također, nakon razmatranja izjave o financijskom interesu kandidata za potpredsjednika, odbor Juri nije uložio prigovor odgovor na održavanje saslušanja i obavještavam kandidata da će biti pozvan e, dati jednu uvodnu riječ u trajanju ne duljem od 15 minuta. Ovih 25 pitanja podijelit će se na e, petominutne slotove i postavit će se tijekom saslušanja. Dopunsko pitanje može se postaviti tijekom e, odvojenog vremena. I e, ovi sotovi će se sastojati kako slijedi. Dakle, jednominutno pitanje e, člana parlamenta, dakle dvominutni odgovor potpredsjednika e, s mogućnošću dopunskog pitanja koje će postaviti sami zastupnik e, i jednominutnog odgovora kandidata za potpredsjednika. Dobar dan svima. Posjećam članove odbora AFKO i JURI da su svi dobili životopis od predsjednika Ševčovića i da ste dobili odgovore na pisana pitanja koja su mu postavljena. Posjećam također i gospodina Ševčovića koji nije ovdje pred nama prvi puta, budući da je već treći puta kandidat za povjerenika. Dakle, da će ovo saslušanje trajati 3 sata do 17.30. Kao predsjednik odbora AFKO i kao bivši predsjednik Europskog parlamenta moram reći da mi je drago da će potpredsjednik Ševčović između ostalog biti nadležan i za e, nastava koji će komisija dati zakonodavnim zahtjevima parlamenta. I to je jedna obveza koju od vas formalno tražim. Vi ste se time već bavili u okviru komisije Barroso. Već ste bili nadležni za odnose s parlamentom. I bili ste uspješni u tome. No, molim vas da se i dalje za to založite, ne samo u formalnom smislu, da ovaj parlament dobije pune ovlasti, odnosno da to bude parlament eh, koji ima i zakonodavnu inicijativu. Naravno, time ćete pretočiti u zbilju i obveze koje je preuzela predsjednica von der Leyen i koje ste preuzeli vi, a za nas je to prioritet. Ako želimo umanjiti ovu udaljenost između građana i europskih institucija, ovo ne smije biti oslabljeni parlament. Znate da se snažno zalažemo za to da ovaj parlament dobije i istražne ovlasti. To nije jednostavno, ali za Europski parlament to je još jedan prioritet. Kao što ste i činili u prošlosti, kada ste bili nadležni za međuinstitucijske odnose, ćete se založiti da Europski parlament dobije istinski središnju ulogu, što će značiti jačanje demokracije u Europi i smanjivanje udaljenosti koja, nažalost, još uvijek postoji između institucija i građana. No, iz pozitivnih odnosa između Europske komisije i parlamenta moći će proizići još jedna važna poruka, a to je da se obraća velika pažnja radu institucija. Vrlo često institucije u svojem radu su zakočene preopterećenjem, naročito u birokratskom smislu. I mislim da trebamo učiniti sve kako bi politička tijela, dakle parlament i komisija mogli brzo raditi. To će ovisiti o vašem radu i o tome kako će Europska komisija surađivati s parlamentom potpredsjedniku Šefčoviću i svim kolegama još želim reći da za razliku od onoga što sam činio kad sam bio predsjednik parlamenta, odnosno bio sam vrlo fleksibilan kada je riječ o vremenu za riječ. U ovom e, slučaju to neću moći učiniti. Kao što je već rekla kolegica Necinga, pitanje od jedne minute, odgovor od dvije minute. Zastupnik može postaviti dopunsko pitanje radi razjašnjenja ne o drugom e, području i onda kratak odgovor povjerenika Ševčovića. Evo, saslušanje će započeti odmah nakon uvodne riječi potpredsjednika Ševčovića, kojem odmah dajem riječ na 15 minuta. Hvala vam lijepa predsjednice Necinga, predsjedniče Tajani, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Doista mi je velika čast pojaviti se pred vama kao kandidatu za povjerenika i drago mi je što mogu otvoriti ove nadolazeće dane rasprava koje će prikazati europsku eh, demokraciju u najboljem svjetlu. Za nekoliko tjedana ćemo proslaviti 30 godina slobode u mojoj zemlji e, Slovačkoj nakon e, Baršunaste e, revolucije. Dakle, gledajući preko žičane ograde svojevremeno, gledajući kroz željeznu zavisu, nisam znao hoću li ikad moći se naći u Ujedinjenoj Europi, a kamoli raditi za nju. To je doprinijelo stvaranju mojeg uvjerenja da moramo funkcionirati kao demokratska unija i također mojem poštovanju prema zajedničkim institucijama i vrijednostima. A to je sve važnije danas budući da se svijet mijenja neviđenom brzinom. Naš ekološki otisak doveo je do globalne klimatske krize i to će preobraziti naše gospodarske modele i društva ovaj poredak e, na, temeljen na multilateralnim odnosima za koje se Europa zalaže je pod pritiskom, a u doba informacija također vidimo da postoje nejednakosti što stavlja na ispit našu demokraciju. Dakle, budućnost će nam postaviti sljedeće pitanje. Kako Europska unija se može pobrinuti da ne ostanemo zahvaćeni, uhvaćeni između SAD-a i Kine? Kako bismo se suočili sa ovim izazovima, trebamo Europsku uniju i jači Europski parlament. Članak 10. E, ugovora o Europskoj uniji nalaže da će se naš rad temeljiti na reprezentativnoj demokraciji. To je sve važnije i doista mi je čast da mi je buduća predsjednica komisije povjerila međuinstitucijske odnose i predviđanja. Europska komisija i parlament su prirodni partneri i stvorili smo čvrst temelj tijekom godina, ali moće prioritet biti to odvesti još dalje u posebno partnerstvo koje će se temeljiti na povjerenju između nas i povjerenju građana. Naročito predlažem da se naše partnerstvo proširi i izvan zakonodavne domene, odnosno ono se treba primijeniti na cijeli politički ciklus, na prikupljanje dokaza, na predviđanja kako bismo zajednički oblikovali budućnost Europe i trebamo imati zajedničke prioritete, agendu i novo pravo inicijative što je vama važno i također to uključuje bolju provedbu što znači i smanjenje birokracije. ne možemo samo rješavati krize i to međuvladinim pristupom. Jači parlament znači i jaču i legitimniju Europu. Jači parlament također znači i zajedničku kulturu predviđanja i djelovanja kako bismo mogli biti što otporniji u budućnosti. Pređemo sada na konkretne mjere, odnosno kako izgraditi ovo posebno partnerstvo. Predviđamo usku suradnju između naših institucija u određivanju programa. Ja ću podržati predsjednicu razradom eh, radnog programa komisije i to će biti prioritetno pitanje budući da prvi program moramo usvojiti već u prosincu. Dakle, od prvog dana na radnom mjestu surađivat ću sa kolegama u komisiji, obraćat ću se vama, klubovima zastupnika i konferenciji predsjednika odbora o parlamentu i na osnovu toga trebamo usvojiti također i zajedničku izjavu o zakonodavnim prioritetima između tri institucije. Također, predlažemo usvajanje prvog višegodišnjeg programa koji je eh, predviđen E, međuinstitucijskom sporazumu o e, boljem zakonodavstvu 2016. godine. I dakle, to će biti prilika za zajednički rad e, i za preuzimanje zajedničkih odgovornosti i to će podići na naš rad na višu razinu. Zatim, pravo inicijative Europskog parlamenta će obilježiti početak nove ere u našim institucijama. Kao što je predsjednica najavila, parlament eh, većinom svojih eh, zastupnika može zahtijevati zakonodavni prijedlog i komisija će reagirati zakonodavnim aktom poštujući razmjernost, subsidijarnost eh, i načelo boljeg zakonodavstva. U cilju boljeg delegiranja predlažem da institucije počnu razgovarati na samom početku izrade parlamentarnih rezolucija i surađuju na njihovoj izradi. Također želim i uspostaviti mehanizam ranjog uzbunjivanja kako bih uspostavio stalan dijalog između parlamenta i komisije. Kada se rezolucije parlamenta jednom usvoje, kolegi i povjerenika će održati političku raspravu o tome i to će biti moja zadaća. Dakle, taj proces će pomoći razumijevanje suštine i također osigurati povjerenje između naših institucija i osjećaj da zajednički radimo ka zajedničkom cilju. U ovom domu, u srcu europske demokracije, ja ću dakle surađivati sa nadležnim potpredsjednicima kako bi parlament odigrao aktivnu ulogu u konferenciji o budućnosti Europe. I treće, potaknut ću ponovno rasprave o nedovršenim međuinstitucijskim pitanjima, naročito o pravu istrage. Razumijem da parlament želi da se revidira zakonodavstvo u tom smislu, a budući da je rasprava o tome zapela zbog eh, pravnih pitanja, ja sam spreman eh, pokrenuti trilateralne rasprave. Također ću sarađivati sa nadležnim povjerenicima kako bi se parlament izvijestio pravovremeno prije i u oči ključnih događaja i u ključnim fazama pregovora i na kraju predstavke. Time nam građani e, pomažu u otkrivanju kršenja europskog prava i u tom smislu surađivat ću sa odborom za predstavke tijekom cijele godine i naravno prisustvovat ću predstavljanju njegovog godišnjeg izvješća. Nadalje, ako prepoznamo da vidimo više predstavki o jednoj temi, potaknut ću nadležne povjerenike da učine nešto kako bi se riješio taj problem. I na kraju radit ću s vama na boljem zakonodavstvu i na transparentnom i učinkovitom provođenju istoga trebamo usvojiti i provesti i zakonodavstvo koje će izdržati ispite o budućnosti i neće nas previše opterećivati i dati najbolje rezultate uz najmanje moguće troškove. I zato ću naprijediti agentu za bolje zakonodavstvo. Također treba rebrandirati platformu Refit kako bi bila također izdrživa i za budućnost. Dakle, naše zakonodavstvo mora biti spremno za e-upravljanje i digitalno korištenje. Dakle, izvještavat parlament o nalazima te digitalne platforme i također trebamo poboljšati odnos s onima koji su e, skupine koje se naše zakonodavstvo obraća. Dakle, ne smijemo ostvariti dojam e, da se sve odlučuje isključivo u Briselu, odnosno lokalne i regionalne vlasti trebaju nas izvještavati o opterećenju koje, do kojeg dolazi zbog provedbe europskog zakonodavstva. I vi, uvaženi zastupnici, vi ste posebno vrijedni jer imate kontakt sa biračima u svim izbornim jedinicama. Uključit ću taj rad i odbor regija, naravno i Europski gospodarski i socijalni odbor. Također e, namjeravam se konzultirati sa zemljama članicama kako bi one pri provedbi i preuzimanju europskog zakonodavstva ne dodavale dodatne administrativna opterećenja. Također, institucije trebaju biti upozorene kada jedna zemlja članica to učini i ja ću uključiti i predstavnike komisije o to i također informirati o tome zastupnike u Europskom parlamentu. U prve dvije godine mandata namjeravam posjetiti sve nacionalne parlamente kako bih ocijenio njihov rad kada je riječ o aktivnoj subsidijarnosti i proporcionalnosti i raspravljat ću s njima o višegodišnjim programima. Primijenit ću također načelo one in, one out, kao što je najavila e, predsjednica von der Leyen, što znači da e, svaki zakonodavni prijedlog koji donosi dodatna opterećenja korisnicima treba nadoknaditi drugdje. To je ključno za mala i srednja poduzeća i to će se novo načelo primjenjivati u svim područjima. No, i to želim posebno istaknuti, kažem jasno ne mehaničkom pristupu i ugrožavanju naših visokih standarda, naročito kada je riječ o standardima u socijalnom i ekološkom području. Naravno, trebamo imati koristi od toga. Europski parlament je odradio odličan posao kada je kvantificirao ekonomski prinos od 2,3 e, bilijuna eura, naročito provedbe digitalnog tržišta, jedinstvenog tržišta u području usluga i energetike i u, e, i u suzbijanju izbjegavanja poreza. Također, trebamo bolje komunicirati i e, koristi toga za građane i poduzeća. Također, naš međuinstitucijski fond je ključan za ugrađivanje predviđanja u donošenje odluka, jer to će biti nešto što će doista učiniti razliku. Neće to biti ništa, nešto abstraktno. Ja ću tu navesti primjer. Europska, Europski savez za baterije. Mi smo predviđali promjene u tehnologiji i sa vodećom industrijom počeli smo strateški raditi na izgradnji čvrstog vrijednosnog lanca i izradi zelenih baterija ovdje u Europi i zato nadoknađujemo e, ostatak u odnosu na konkurente iz Azije. dime zahvaljujući tome čini se da je budućnost naše automobilske industrije osigurana. Predsjednica fonda der mi je povjerila vođenje europsko djelovanje u ovom području, a također i druga strateška područja gdje Europa može doista učiniti razliku pod uvjetom da svi surađujemo. Dakle, ako me potvrdite, ja ću predložiti da se založimo za svjetsku strategiju predviđanja u upravljanju kako bismo bili spremni za budućnost i u to svrhu ću mobilizirati resurse zajedničkog centra za istraživanje. Trebamo uspostaviti europsku mrežu strateškog predviđanja koja će okupiti najbolje od najboljih iz europskih institucija i zemalja članica. Naravno, vi imate pravo na svoje mišljenje, ali ne na svoje vlastite činjenice. Dakle, suočeni sa ovom poplavom informacija, moram reći da trebamo očuvati kvalitetu dokaza i očvrsnuti e, njihovu transparentnost sa drugim institucijama ću istražiti mogućnost uspostave jednog zajedničkog registra dokaza koji će biti otvoreni javnosti gdje ćemo objavljivati dokaze na kojima se temelji naše zakonodavni akti i prijedlozi. Dakle, znate da e, imam zadatak pripremiti i godišnje izvješće o predviđanju o najvažnijim trendovima i to će oblikovati također i govor o stanju Unije. Temeljem toga ja ću se zalagati za strateške rasprave u Europskom parlamentu i u Europskom vijeću i želim e, da se također složimo u vezi sa transformativnim trendovima koje treba, kojima treba strateški pristupiti i razraditi dugoročnu viziju za Europu koja će izravno utjecati i na VFO. S time u vidu surađivat ću e, sa potpredsjednikom za budućnost Europe. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice, gospodo, gospođe zastupnici. Ja sam imao prilike sa vašim odborom tijekom svog prošlog mandata surađivati kao prvo sa odborom za ustavna pitanja, zatim za pravna pitanja, a i s onom koja je zadužena za industriju, istraživanje i energiju kako bismo uspostavili energetsku uniju. Tijekom svojeg prvog mandata mi smo uspostavili okvirni dogovor između institucija zajednička smo radili e, kako bismo e, modernizirali e, tu instituciju. Nadalje, sam tako doprinio e, na e, našim e, zajedničkim ciljevima. Moja želja je da zajednički stalno radimo kako bismo poboljšali i osnažili naše partnerstvo budući da sam e, doista uvjeren u demokratske vrijednosti e, te sam sada spreman početi odgovarati na vaše pitanja. Hvala na, ovoj, e, na ovom saslušanju. Hvala. Sada ćemo početi s koordinatorima klubova. Prvo pitanje za gospodina Vosa, pučani u Jure odboru. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Želim vam u Europskom parlamentu. Čast mi je da mogu otvoriti ovaj krug pitanja i kako bih e, isto tako ukinuli za i gospodarstvo i za građane razvojem novih instrumenata ove prepreke koje se događaju u po načelu koje ste spomenuli one in, one out. Kako planirate e, raditi na razini Europske unije zajedno sa državama članicama kada se prenosi zakonodavstvo Europske unije i kada je riječ o ovom načelu i kako bismo izbjegli e, nepotrebne administrativne prepreke i kada možemo očekivati taj novi instrument e, i zaživljavanje ovog novog instrumenta. Gospodine Ševčević. moja šihta, moja šihta, Hvala na pitanju, gospodine Vos. Mislim da moramo biti ozbiljni i fokusirati se na sve ovo. Zaista smo e, svi došli, e, bilo da je riječ o nezadovoljnim građanima koji su nam kazali da su podupiratelji jedne snažne Europe. E, pomali su se boje koristiti svim našim instrumentima i svih naših neprotnih sredstava jer vidu da su administrativne prepreke prevelike i zbog toga e, predlažem isto tako i vjerujem da će i imenovana predsjednica e, htjeti e, upravo ukloniti nepotrebne administrativne prepreke. Za mene je potpuno jasno da ne bismo ovaj načelo trebali primjenjivati mahanički, ne bismo trebali riskirati visoke standarde kada je riječ o socijalnim pitanjima ili kada je pitanjem okoliša. Kako bismo to htjeli e, ustoličiti? Kao prvo, e, sam program RFIT, e, znači sposobni za budućnost, htio sam i o tome raspraviti s vama. Mislim da upravo tradicionalno procjenjivanje zakonodavstva i funkcije zakonodavstva potrebno je isto tako suvremeniti. Je li dovoljno digitalizirano ili kompatibilno sa e-upravom? Imali sve one karakteristike kada je riječ o malim stvari na prvom mjestu koje treba staviti e, koje su to prepreke u zakonodavstvu e, je to u EU ili je to prilikom prijenosa u nacionalnom zakonodavstvu ili je to e, zadnji na neki način iskorak koji nam treba za iskorak u zakonodavstvu. Stoga bih želio sveobuhvatni pristup u okviru kojega bismo da kada i usvajamo novo zakonodavstvo uvijek razmišljaju o tome što možemo učiniti i na koji način se možemo usredotočiti da se ova disciplina kroz sve naše institucije provede uvijek imajući na umu da imamo potrebu smanjivanja administrativnih prepreka i na drugoj strani. Hvala lijepo. Jeste li zadovoljni, gospodin Fos? Hvala. Sljedeće pitanje, gospodin Pedro Silva Pereira u ime socijaldemokrata SID i, u ime odbora AFKO. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče, gospodine povjereniče. Dobrodošli u ovom domu. Mi vas poznamo već e, dosta dobro od 2009. godine. Imali ste različite zadatke koje ste e, imali u funkciji povjerenika. Međuinstitucionalna suradnja je bila jedna od tema i stoga mi je drago da ovo možemo nastaviti u budućnosti. Demokratski pristup u Europskoj uniji pretpostavlja da se ojača uloga parlamenta i zbog toga želim postaviti sljedeće pitanje. Kako vidite sudjelovanje parlamenta u budućoj konferencije o budućnosti Europe? Mm, je li to aktivno sudjelovanje, možemo li pretpostaviti i jednu rukovodeću ulogu ili smo mi tek u ulozi počasnog gosta. Kako možemo pak sagledati i međuinstitucionalni sporazumi koji jesu već na snazi prije svega kada je riječ o gospodarskoj politici i upravljanju, te isto tako europski semestar kao takav. Hvala vam lijepa. Želim se zahvaliti na ovom pitanju mog kolega gospodina Perere. Prvo bih želio istaknuti da je doista važno da ove institucije koje su komplementarne Europski parlament i komisija ne trebaju samo donositi plodove ovog partnerstva, već trebaju surađivati na strateškim pitanjima, a kad je riječ o našoj budućnosti. Uvjeren sam da Europski parlament jest pravo mjesto na kojem treba raspraviti o budućnosti Europe, pa čak i izvan zakonodavnih okvira. Apsolutno sam uvjeren da sve ono o čemu odlučujemo u idućih pet godina treba oblikovati, e, zapravo pripremiti Europu za nadolazeće godine. Ako želimo biti malo dramatičniji, možemo kazati da se upravo o sudbini Europe odlučuje u ovom stoljeću i ono što ćemo mi odlučiti ovdje imat će dramatične posljedice na ulogu Europe Europe u svijetu i zbog toga ova komisija mora biti geopolitički orijentirana i stoga strateška rasprava koja se mora povesti o budućnosti Europi i kada je riječ o svim megatrendovima u svijetu mora se povesti. A da bih e, se vratio na svakodnevnu rutinu kada je riječ o e, konferenciji u budućnosti Europe, to je potpuno jasno, moramo poraditi na tome zajedničkim snagama. Predsjednica je bila jasna da je apsolutno spremna da u bliskoj suradnji sa Europskim parlamentom e, se treba sve ovo odvijati. Isto tako prihvaća, isto tako i, i zastupnike iz Europskog parlamenta koji trebaju rukovoditi ovom konferencijom. Ono što isto tako podcrtala je činjenica da moramo ovu konferenciju na neki način e, prosmjeriti i van Brisela. Moramo isto tako ići i van glavnih gradova, razgovarati sa građanima konkretno u regijama i isto tako saslušati njihove bojazni kad je riječ o međuinstitucionalnim odnosima. Dozvolite mi u još nekim sljedećim pitanjima ću vjerojatno imati prilike odgovoriti na to. Jeste li zadovoljni ovim odgovorom? Da. Mm, imam mogućnost postaviti jedno potpitanje. Želio bih iskoristiti priliku kad je riječ o, isto tako, vas zamoliti povjereniće, da još jednom se usredotočiti na realizaciju međuinstitucionalnih ugovora koje jako dobro poznajete, okvirni ugovor, e, bili ste sudjelovali u pregovorima oko međuinstitucionalnog sporazuma i to je upravo temeljni instrument za produbljenja e, odnosa između komisije i parlamenta. Hvala vam lijepo. Doista ste u pravu i dinamične rasprave koje smo imali 2009. godine, sudjelovao sam njima i taj okvirni sporazum je e, zapravo preispitan kroz ovo vrijeme i položio je taj ispit. Činili smo sve da i vijeće također bude dio ovog sporazuma. Prvenstveni cilj je ovog e, sporazuma bila lisabonizacija našeg suodnosa. I zbog toga sam mišljenja da ukoliko bih e, dobio e, vašu dopusnicu, ja bih ponovno e, se obratio vijeću. Moramo vidjeti što to je još uvijek važiće, koliko je to još uvijek na snazi i kako možemo i vijeće dobiti u jednu bližu suradnju, a na temelju upravo ovog sporazuma. Mi smo to uspjeli kad je riječ o isto tako bolje izradi zakonodavstva. Vjerujemo da to možemo postići i u okvirnom ugovoru. Hvala lijepa. Treći govornik, koordinator u ime Renew Europe, Kande Merkur, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala, povjereniče. Što se danas ovdje, ja bih se osvrnula na vaš e, uvodno izlaganje kada je riječ o dokazima, a isto tako i zajednički istraživački centar kao e, onaj koji će omogućiti sve ove pristup komisije vezano uz bolje zakonodavstvo je kritike s obzirom da nije uzelo u obzir e, samu procjenu učinaka kako je činila komisija, a vezano dokaze, a s obzirom da samo izvješće nije objavljeno, a isto tako nasuprot liniji koje je zauzela komisije. To uključuje i dokaze koje su upravo izradili predstavnici komisije, e, bivša komisija koja je isto tako stručne, a isto tako i pomoć zajedničkog istraživačkog centra nije uzela u obzir komentare e, same znanstvene zajednice. Kako vi kao povjerenik možete osigurati pretpostavke da će se objaviti stručna mišljenja u registru e, dokaza i evidencija u svim prijedlozima koji su pred nama? Gospodine Šefčević, izvolite. Hvala lijepa. Hvala na ovom pitanju i doista cijenim svo ono iskustvo koje smo stekli u implementaciji i modernizaciji zakonodavstva Europske unije, a isto tako i svega onog što je Danska udruga poslodavaca učinila e, u okviru toga. A što se tiče zakonodavstva koje je spremno za budućnost, ono što je doista ključno u današnje vrijeme jest činjenica da će to biti digitalizirano do e, one e, razine do koje je to potrebno. Želimo spriječiti svakako situaciju e, da se eto faks ne koristi. Kada su me pitali što je to faks, mi postavljamo pitanje, mi još uvijek imamo to u nekim zakonodavnim rješenjima, to mora biti u skladu, dakle sa e-upravom moramo imati digitalizirano, modernizirano i uneseno u zakonodavstvo u modernizaciju digitalizacije. Kada je o zakonodavstvu zasnovano na e, dokazama, tu doista moramo otvoriti jedno potpuno novo poglavlje. Moram priznati da sam zaista bio osobno iznenađen e, kolika je količina informacija i bogatstvo informacije koje imamo u zajedničkom istraživačkom centru, a i nekoliko zapravo DGRT i isto tako i vaš rad u Europskom parlamentu gdje i vaši stručnjaci su doista pripremljeni da sastave izuzetno dobra izvješća, a isto tako o trošku neprovođenja Europe i evropske ideje. Stoga mislim da bi bilo doista šteta kada bismo sačuvali informacije ili iskrivali informacije. To ne bi bilo dobro. I stoga mislim da moramo imati međuinstitucionalni jedan registar gdje ćemo unijeti sve ono što je učinjeno, što je znanstvena zajednica učinjena i stručnjaci, sakupiti to, naravno pod vašom ingerencijom i kontrolom međuinstitucionalne naravi. Vjerujem da sve studije, isto tako i dokazi, svakako će omogućiti jednu zakonodavstvo koja će biti spremna za buduće izazove. Jeste li zadovoljni ovim odgovorom? Hvala na ovom odgovoru. Mislim se da je već sada otvoreno, e, dakle, upravo u takvom registru e, i isto tako se nadam da ćemo imati zakonodavno rješenje koje će e, biti spremna za buduće izazove kada je riječ o digitalizacije i kada je riječ o digitalnoj komunikaciji. Postavlja se to pitanje uključenosti građana kao temelj boljeg zakonodavstva i njihovog utjecaja na zakonodavstvo, a to je ključ i demokratskih načela. U najnovim slučaju sami građani i imali su izravan glas kad je riječ o nekim prilozima komisije. Osjećaj građana je da se zapostavilo njihova gledišta, a isto tako i e, komisija e, jest to na neki način vidjela da su to neprihvatljiva mišljenja. Kako gledate danas na e, upravo ovaj proces koji je pred nama i kako će uključiti isto tako i glas građana? ja mislim da ćemo doista morati ići daleko dublje u procjeni svega onoga što je moguće, naravno i zajedno s vašim odborom, ali i sa jednim sveobuhvatnim pristupom komisije, odbor Juri, a isto tako i odbor za predstavke koji mora biti uključen Naravno, građani su e, na neki razočarani kada je o ovim javnim raspravama i kada pogledate web stranicu Have Your Say koja je izuzetno dobro izrađena, ali nekoliko konzultarnih procesa koji mogu doista zazvati konfuziju kod građana. I stoga, ukoliko želite imati veće sudjelovanje i višu razinu kakvoće sudjelovanja naših građana, što treba učiniti? Trebalo to e, objelodaniti, ove, e, publicirati ove rasprave ne samo kroz Bristol, već i kroz profesionalne udruge da se koriste upravo i naravno naše predstavnike u parlamentu i predstavnike u glavnim gradovima e, kako bismo povoli upravo ove rasprave i da vidimo što to građani žele. Ono što je još važnije od toga, e, trebaju dobiti odgovor s naše strane, trebaju vidjeti da netko čita doista njihove predloge, da ih procjenjuje i da doista cijeni ono što je e, poslano od strane građana. Sljedeće pitanje koordinator zelenih u odboru AFKO, gospodin Daniel Freund. Izvolite. Hvala vam lijepo. Gospodine Ševčević, hvala lijepa što odgovarate danas na naša pitanja. Ja sam u mandatnim pismima vaših kolegice i kolega uspio vidjeti i sedam novih e, prijedloga zakonodavstava. E, dakle, ovaj načelo one in, one out. Želite se, dakle, usredotočiti na smanjenje biokratskih prepreka. Imate li već popis koji je to 97 starih zakona koji želite, dakle, temeljem ovih prijedloga, gospođa von der Leyen u prvih sto dana upravo želi okiniti veli paket e, o klimatskim promjenama, je li to riječ o roamingu kojeg treba ponovno uvesti, Doista, ako smatrate da je to ozbiljno pitanje, smanjenje birokratskih e, dakle, prepreka, ne treba smanjiti broj zakona, sve ono što smeta građane i poduzetnike izvan e, ove naše kuće, e, da za Erasmus stipendije trebamo sve duže i duže formulare i trebalo umjesto brisanja zakona zapravo se usredotočiti na iskustva samih korisnika i da se smanja ovi količina informacija koje treba dati u formularima, a ne da ukidamo standarde. Gospodine Ševčević, izvolite. Hvala, hvala lijepo. Hvala vam na ovom pitanju i na toj snažnom izjavi. I mogu se složiti s vama da Štovani zastupnici, svakako i javnosti želim kazati da visoki standardi koje smo ostvarili, bilo kad je riječ o roamingu ili kad je riječ o standardima u vezi okoliša i socijalni standardi, to ćemo i nadalje nastaviti izgrađivati ono što je imena predsjednica htjela postići u tim načelom one in one out je nova disciplina kako gledamo upravo na administrativne prepreke. Ukoliko dakle unosimo nešto u zakonodavstvo trebamo izmjeriti koliko bi to bilo još veća prepreka za mala i srednja poduzeća ili za poduzetnike i za građane i sagledati gdje imamo već u našim zakonodavstvima mogućnosti gdje stvari su, možda nisu aktualizirane, gdje treba ispunjavati neke obrazce koje ne treba, kako može biti brži u tome i kako može biti moderniji i to upravo na način koji bi bio doista e, pripravan da ih korisnike mogu, korisnici mogu iskoristiti na najbolji mogući način. U prvih stotinu dana doista je velik raspored e, Želimo isto tako e, minimalne plaće, e, dakle transparentnost u pogledu plaća i naknada. Isto tako želimo uvesti nova pravila e, u razvoju umjetne inteligencije u Europi. Istovremeno želimo isto tako, to želimo uvjeriti da ćemo se pozabaviti i svim onim administrativnim preprekama i to vrlo oprezno i pažljivo sagledati sve one e, mogućnosti koje su mogući, a pri tome ne bismo voljeli da se smanje standardi. Kao što znate, moramo usvojiti i odluku o svim e, dosjeima koji su još u izradi i nisam imao mogućnosti proći kroz e, sve ono, ali mislim da ih je više od stotinu i kao kolegi moramo sjesti sagledati, vidjeti jesu li svi potrebni ili se to može učiniti nekim preimanakama, ali svakako ćete na vrijeme dobiti informaciju u svim aktivnostima. Jeste li zadovoljni ovim odgovorom? Još bih želio postaviti pod pitanje. Govorili ste o činjenicama i evidencijama političkih koraka. Ukoliko sam dobro shvatio, politika e, treba biti zasnovana na znanstvenim osnovama. 26 tisuća znanstvenika u Europi koji kažu da aktualna klimatska politika zapravo e, ne odgovara onim izazovima koji su pred nama. Kako ćete vi osigurati pretpostavke da tisuću 33 pravnih akata koje je Europska unija od 99. donijela, kako ćete osigurati situacije da ćemo ih provjeriti i jesu li oni uopće u skladu sa Pariškim sporazumom, a svi novi pravni akti hoće li biti na neki način aktualizirana ne moramo li e, pri tome e, upravo same procjene utjecaja e, procijeniti ako želimo zaustaviti na neki način sve negativne kretanja i ukoliko ne želimo da probijemo dakle dogovorni cilj od dva stupnja već 2030. godine. Hvala lijepo. Hvala na ovom pitanju. Mišljenja sam da ova rasprava koja je upravo u tijeku u Europskom parlamentu jest doista odraz svega onoga kako općenito procjenu utjecaja sagledati i unutar komisije. Naravno da moramo proširiti i moramo još više uzeti u obzir znanstvene doprinose i dokaze kako bismo suzbili sve izazove kad je o klimatskim promjenama, jesu li pritom i socijalne utjecaje uzeti u obzir, je li novo zakonodavstvo doista e, u mogućnosti da e, odgovore na pitanja ovih pritisaka i promjena koje se događaju. Dakle, procjena utjecaja želimo kombinirati ih sa e, svim e, budućim predviđanjima koje nam stoje na raspolaganju kako Europa treba izgledati za 10-20 godina, a onda što je jako važno za sve nas u Europskom parlamentu da budemo transparentni, iskreni i isto tako da e, objelodanimo sve znanstvene doprinose i sve procjene utjecaja u ovom registru. Hvala lijepo. Hvala. Sada gospodin Žeram Rivijer eh, ide klub za eh, odbore Juri Javko. Dobar dan, gospodine eh, Šeščević. Da, postavljamo ovo pitanje upravo u ime svog kluba jer već e, tri mjeseca naš klub e, je e, do, primao loš tretman u odnosu na cijeli parlament. A imamo načelo za pravila DONT koje nije ispoštovano. Koje ćete vi mjere poduzeti da Komisija e, sluša i čuje one koji su glasali za nas, budući da se ovdje radi o jednom demokratskom e, načelu. A drugo pitanje, e, znanost je dovela u pitanju neke neka, neke e, zaključke koji su do sada bili temeljem našeg društva. E, dakle, što ćete učiniti kako bi e, društvo se razvijalo upravo na onim načelima koje jamče razvoj društva u njegovom samom interesu. Hvala na pitanju. Kao što znate, uloga komisije je da bude čuvar sporazuma i e, u tome je partner s Europskim parlamentom. I možete biti sigurni da e, ćemo svakako donositi odluke i davati e, onakve savjete koji će sigurno biti u interesu europskih građana. Tražimo načine da surađujemo sa svim klubovima Europskog parlamenta. Što se tiče kvalitete javnog savjetovanja. Mislim da trebamo razviti i neke nove metode. Govorili smo o javnim e, konzultacijama, e, različitoj razini odgovora koju imamo recimo tijekom ljeta mnogi eh, su ljudi, što se tiče ljetnog i zimskog vremena, mnogi su ljudi, mnogi građani su htjeli eh, i bili vrlo aktivni što se tiče tog prijedloga i nisu više htjeli to. Međutim, što se tiče nekih drugih eh, prijedloga, tu imamo manje odaziva, tako da bismo htjeli to više približiti našim zemljama, našim regijama, kako bismo imali bolji, dobili bolji odgovor odgovor e, građana i javnosti u budućnosti. Što se tiče budućih tehnologija, uskoro ćemo imati test, pravi test, a to je test umjetne inteligencije. Na koji način ćemo osigurati da e, je razvijamo poštujući naše europske e, razine kako ćemo osigurati e, dakle uredbu o zaštiti privatnih podataka na umjetnu inteligenciju jer na nama je da to kontroliramo da kontroliramo ta pravila a ne da se pravila poštuju a ne na strojevima jeste li zadovoljni E, možda. Međutim, imam ipak još jedno pitanje u odnosu na poštivanje parlamenta. Kakvo je vaše stajalište u odnosu na postupak crvenih e, kartona e, koji bi omogućio da se ispoštuje subsidijarnost, da imamo, dakle, mogućnost vetoa e, da ne odemo dalje kako bismo ispoštovali volju nacionalnih parlamenta e, i tako spriječili da nekakav prijedlog ode dalje. Ponovno ću biti vrlo praktičan i vrlo sam otvoren s nacionalnim skupštinama i Znam da se govori o zelenim e, kartonima, ali i o crvenim. E, to je nešto o čemu e, često raspravljamo i to sam već u nekoliko navrata spominjao. E, kada komisija vidi e, da e, jedan od naših prijedloga može biti takav da će više od 50% nacionalnih skupština i parlamenta biti protiv tog prijedloga, onda on neće niti doći na dnevni red. Tako da jednostavno nećete uopće imati priliku o tome govoriti. Isto i sa zelenim svjetlom. Kada dobijemo E, dopis od e, parlamenta država članica da trebamo više toga činiti što se tiče e, odbacivanja hrane i onda odmah na to reagiramo i to uključimo u kružno gospodarstvo i u zakonodavstva vezana za to. Hvala. Sljedeći govornik, e, gospodin e, Džambaski iz ECR e, kluba. Dobar dan svima. Hvala što ste mi dali riječ. Želim vam zahvaliti na do sada obavljenom poslu i želim vam puno uspjeha u budućnosti. Nadovezat ću se na ovo što je rekao moj prethodnik. Vi ćete biti odgovorni za vezu sa nacionalnim parlamentima te e, da osigurate proporcionalnost i subsidijarnost te vezu s građanima. Siguran sam da znate za izvješće o radnoj skupini zadužena za subsidijarnost i proporcionalnost i e, da znate da e, postoji ta preporuka da, se, da treba osnažiti ulogu nacionalnih parlamenta. Što ćete učiniti? Žuti karton, narančasti karton, što ćete učiniti u vezi s tim, te u odnosu na načelo jedan ulazi, drugi jedan izlazi. Dakle, novi e, zakonodavni prijedlozi će morati ići korak u korak s prijedlogom da e, se odbaci stari e, prijedlog. Hoće li stoga komisija imati snažniju ulogu u odnosu i na građane i na poslovne subjekte? E, hvala na ovom pitanju. Što se tiče zaključaka e, tog savjetodavnog odbora, ja sam pročitao taj zaključak i moram reći da o jednoj ideji e, iz tog zaključka treba doista razmisliti. To je načelo aktivne subsidijarnosti. Moramo razmisliti o tome kako e, uključiti nacionalne parlamente, regionalne parlamente ili vlasti u Europski parlament tako da stvarno e, dobiju osjećaj da su dio e, cijelog europskog projekta iako imaju problema s primjenjivošću ili recimo s nekim drugim aspektom e, rada Europskog parlamenta, mi to onda možemo čuti. A naše zakonodavstvo mora biti otporno na budućnost, e, prihva, dobro prihvaćeno i e, svakako primjenjivo. I to je nešto što e, možemo postići upravo radeći i surađujući sa nacionalnim i regionalnim e, parlamentima. E, doista mi je drago što je i odbor za regije razvojem RegHapom puno toga učinio na ovom polju gdje e, su se stvarno potrudili da e, pravovremeno budemo obavješteni ako postoji problem ili neki zahtjev od strane nacionalnih e, parlamenta i regionalnih tijela. Potrebno je također kontaktirati profesionalne udruge E, socijalne dionike, tako da svi pravovremeno razumiju na čemu radimo e, i e, kako to radimo, ali to će biti od velike pomoći u fazi provedbe. Hvala. A sada zaguje gospodin Helmut Scholz iz odbora AFKO. Hvala gospodine Šefčeviću. Još jednom se vraćam na pravo na davanje inicijative i vezano uz Europsku uniju. Vrlo konkretno pitanja kad je riječ eh, o konferenciji o budućnosti Europe, doista Pripadali tu i Europskom parlamentu e, ta pravo na inicijativu koju isto tako taj instrumentari kako ćete osigurati pretpostavku da i građanke i građani budu aktivno uključeni u sve ovo i da mogu aktivno sudjelovati i imaju pravo glasa na ovoj konferenciji kada je riječ o agendi, a kada je riječ upravo o budućnosti Europske unije. Uh, relevant. Hvala. Uh, vrlo važno pitanje jer ukoliko želite e, da uspije konferencija o budućnosti Europe, onda ju treba približiti građanima. I o tome sam malo čas upravo govorio. Dakle, ne trebamo i ne smijemo e, ograničiti tu raspravu na Brisel i e, na prijestolnice, već stvarno je približiti našim građanima. Imam puno iskustva sa dijalogom e, s građanima i e, ponovno e, sam pogledao to pitanje prije nego što sam došao danas. Mi smo uspjeli uspostaviti dijalog sa 200 tisuća građana, mi kao povjerenici. Dakle, znamo kako im se približiti. Trebamo e, razgovarati o stvarima koje su relevantne upravo za građane. To mogu biti specifična pitanja koja su važna ili za neku industriju ili za neku regiju. Ili pitanje koje je e, važno za mlade i tako da moramo biti sigurni da se bavimo upravo onim pitanjima koja su važna i koja će biti zanimljiva i koja će doprinijeti razvoju i napretku društva. Evo, recimo, tržište rada. E, ako želite imati dobru e, raspravu, onda je uvijek dobro da povedete nekog e, čelnika, neku važnu e, osobu, zastupnika Europskog parlamenta e, koji je upravo iz tog kraja. To može biti i gradonačelnik iz tog kraja. Ono što trebamo učiniti to je pripremiti ove rasprave e, s građanima. E, trebaju to biti e, diskusije koje će se baviti, koje će biti široko pripremljene, koje će obuhvatiti građani cijele Europe, a vaši savjeti će uvijek ovdje biti dobrodošli i od velike vrijednosti. Hvala. Još jedno potpitanje. Tko će biti motor ovakvog razvoja? Jesmo li to mi, ovlašteni kao Europski parlament, po vašem mišljenju, da upravo mi e, dajemo tu inicijativu, da ćemo to učiniti zajedno sa komisijom i nadamo se zajedno s vijećem. A ukoliko, dakle, ovo načelo one in, one out e, ne bi bio uopće nesrazmjer, dakle, things a stable first bi trebao biti načelo koje treba e, zapravo uvesti. Prvo pitanje, dakle što se tiče komisije, nama je uvijek drago <laughs> imati pravo na inicijativu. Međutim, ovdje govorimo o e, suradnji s građanima, a vi ste e, njihovi zastupnici, izravno izabrani. Pa mislim da bismo ovdje trebali djelovati zajedno. E, moj kolega koji je odgovoran za pripremu konferencije o budućnosti Europe sigurno razmišlja o tome da Europski parlament bude dio toga i e, trenutačno razmišljamo o dugoročnom, e, ja sam zadužen za dugoročno planiranje i sigurno ću i ja imati upliv e, što se tiče ovog pitanja i sigurno treba više uključiti građane. E, kada e, govorimo o e, razgovoru o Europi. A što se tiče održivosti, ona mora biti dio svega onog što činimo na polju zakonodavstva. To je jedan faktor koji ne smijemo zanemariti. A hvala, sada prelazimo na drugu rundu pitanja. Počinjemo s gospodinom Bilčika E, iz Pučana, AFKO odbor. Hvala. Dragi potpredsjedniče, e, dragi kolege, mi smo ovdje e, kao predstavnici građana i moramo postaviti pitanja u odnosu na e, političku spremnost i osobnu spremnost budućih povjerenika. Htio bih vas upitati dva pitanja u odnosu na ono što ste govorili i što ste postigli tijekom vašeg e, prethodnog e, mandata i nastavio bih sada na slovačkom jeziku. Dakle, u vašem pismu po koju vam je poslala predsjednica rečeno je da bi bolje imati uravnoteženi e, kolegiji. U prošlosti ste e, govorili da činite sve što možete kako biste spriječili svaku vrst e, diskriminacije, uključujući i diskriminaciju koja je vezana za rod, rodnu pripadnost. Slovačka vlada e, je e, predsjedajući upravo se zalagala e, na tome da nestane svaka, svako nasilje koje, se temelji na rodnoj razlici. Dopustite mi da odgovorim na slovačkom. Da bolje razumiju čak i Slovaci. Dakle, E, vi ste postavili jedno vrlo važno pitanje koje me se osobno tiče. Kao prvo, ja sam otac e, dviju kćeri. I meni osobno e, stvarno nije drago vidjeti da moje dvije kćeri zapravo imaju manje i lošije šanse za uspjeh u životu nego moj sin. Samim tim što su rođene kao ženska djeca. E, tijekom cijelog svog života profesionalnog sam se bavio tim pitanjima. Kada sam bio povjerenik za e, ljudske potencijale, trudio sam se da upravo mi pokažemo primjerom e, kako tako što imate roditeljski dopust unatoč velikim krizama moramo sve učiniti kako bismo E, stvorili dvije nove europske škole. Unatoč krizi ili e, e, dati isto polnim parovima poticaje za roditeljstvo. Moramo imati vrlo ambiciozne ciljeve kako bismo upravo u Europskoj komisiji imali više žena na menadžerskim e, pozicijama. Što se tiče nasilja e, koje, je, koje se temelji na rodnoj pripadnosti, tu se u potpunosti slažem sa budućom predsjednicom Europske komisije. E, to treba e, biti, takvo nasilje treba biti e, priznato kao europski zločin, odnosno kazneno djelo. Imam još jedno pitanje. Hvala na odgovoru. U odnosu na vašu izjavu interesa i u odnosu na buduće, prošle aktivnosti. Rekli ste da želite što više transparentnosti. E, to je važno e, za portfolio e, povjerenika koji traži više transparentnosti. Međutim, radeći u Slovačkoj, recimo, vi niste, međutim što se tiče Slovačke, vi niste dali niti jedan intervju e, u e, Slovačkoj e, ove godine. želite li zajamčiti, možete li zajamčiti isti pristup medijima za sve političke skupine. Prije nekoliko trenutaka vi ste sami rekli da je izuzetno važno da je meni izuzetno e, važno, da je važno za mene da se držim svih vrijednosti. I ja se držim vrijednosti e, upravo e, te velvet revolucije. To su vrijednosti kojih sam se držao cijeli svoj život. I nikad nisam kompromitirao s takvim vrijednostima. Ako imate bilo kakve informacije, E, ja vam želim e, reći e, nešto o, tome kakve su bile moje aktivnosti u medijima. Ja komuniciram sa svim novinarima koji žele sa mnom komunicirati i ne činim samo to. Već svaki put e, kada e, nastupam u javnosti, ja se uvijek zalažem za europska stajališta. Jer to je za, jako važno za Slovačku da bude snažna država članica Ujedinjene Europe i na tome ću raditi i u budućnosti. Hvala. A sada Tima Velken e, iz socijaldemokrata Juri. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine Šefčoviću. Dozvolite na početku da E, započnem time što sa zahvalom što je upravo želite osnažiti pravo inicijativu Europskog parlamenta, svakako trebamo e, pripaziti na da se to i realizira još jednom ovo načelo one in, one out. Imamo osjećaj ovdje da to ne nailazi baš na odjek ovdje kod nas. Nije riječ o matematici, to nije politika Europska unija, nije noćni klub u kojem se jednog gosta pušta van i drugog pušta unutra. Ne može to reći tako. Ako dakle pogledamo sporazum o proizvodi zakonodavstva, onda se upravo e, stavlja naglasak na transparentnost e, koje prije svega u preambulu se spominju građani i građanke. Ako ne možete uvjeriti gospođu eh, von der Leyen da ovo načelo nije potrebno, kako želite ipak osigurati pretpostavke da eh, i parlament transparentnost eh, uvede i prema građanima, to jeste da se vidi koji će zakoni biti brisani kako bi novi mogli stupiti na snagu. Hvala. Pa hvala na ovom pitanju. Radi se o vrlo važnom pitanju koje je važno ne samo za vas, već i za široku publiku. I ponavljam e, svoju posvećenost tim da ćemo stvarno pokušati da imamo manje birokracije i da ćemo to činiti vrlo pažljivo. E, dakle, svaki prijedlog koji imate kako smanjiti administrativni teret, kako pojednostavniti E, zakonodavstvo e, su dobrodošli. Mi smo ovdje su zakonodavci i ne možemo djelovati e, bez vas. Ja sam vam rekao da uvijek imate odlične ideje, upravo u to, oko toga kako to postići, jer imate iskustvo upravo na terenu. Dakle, radi se o disciplini koja je vrlo složena, pitanje se postavlja kako e, razviti nešto što je potrebno u Europi, ali isto da razmislimo o tome što možemo učiniti u odnosu na neke konkretne sektore. Kako e, učiniti zakonodavstvo pristupačnijim E, da je, vi, više okrenuto digitalnom e, svijetu. E, možemo testirati takve aplikacije, poslušati korisnike. Dakle, tako, kada, kada se razvije nova aplikacija na vašem pametnom telefonu, onda se ona i testira i e, slušate korisnike. I mi to trebamo činiti. I mi to trebamo učiniti e, kada vidimo da je došlo do pogreške, onda e, trebamo ispraviti, moramo biti kadri, priznati pogreške, biti ćemo skromni, to ćemo činiti i ispravljati ih svaki put kad ih uočimo. A sada za Renew Europe Pascal Durand za AFKO. E, dobar dan, gospodine Šefčević. E, malo čest ste spomenuli jedan registar gdje bismo imali više informacija u odnosu na ove e, studije učinka. Međutim, demokracija je suočena sa novom poteškoćom. Sve više i više stručnjaka Imali smo skandale Dieselgate, e, glifosati i tako dalje. E, u vašem portfoliju, naravno da ne možete sve e, odmah riješiti, ali kako ćete djelovati u odnosu na sve vrste delegiranja demokracije stručnjacima. Kako postići to da, izgubi da, da izbjegnete sukob interesa? E, kako ćete ponovo staviti u središte interesa e, Evropljana tu demokraciju i same građane? Hvala, da, e, stavili ste sve ono što je predano u tu stvarno važnu perspektivu jer radi se o nečemu na čemu ćemo raditi zajedno. Kao što znate, puno toga je postignuto od Lisabonskog ugovora. I, i dalje e, razmišljamo o tome e, kako se na najbolji mogući način koristiti delegiranim aktima, e, drugim oblicima zakonodavstva i kako stvarno uključiti parlament i njegovu nadzornu ulogu. Što se tiče stručnjaka i u odnosu na delegirane e, akte, e, stručnjaci Europskih parlamenta stvarno ovdje imaju pun pristup. Znam da smo imali vrlo teške rasprave i pregovore oko toga još prije deset godina. Međutim, što se tiče pripremnih stručnih skupina za e, provedbene akte, E, i e, na tome se radi. Što se tiče komitologije, tu e, već imamo sva pravila i ovdje države članice zapravo već kontroliraju komisiju. Dakle, moramo biti sigurni da kada govorimo o tome kakve stručnjake trebamo e, uzeti, onda moramo razmišljati o sukobu interesa, e, treba e, provjeriti ako su predstavnici nekih udruga da oni moraju biti u registru za transparentnost, da se mora biti vrlo javno Eh, izraženo, eh, moramo imati zapisnike, imati jednostavno jednu kompletnu transparentnu eh, informaciju. Dakle, upravo osmišljavamo te registre u odnosu na stručne skupine i komitologiju i vidjet ćete da će vam se sigurno ovaj novi alat svidjeti, da, će da ćete biti zadovoljni njime. Da, e, hvala na ovim odgovorima. Zanimljivi su. Vidjeli smo i čuli e, predsjednika Junkera koji je e, žalio da nije podržao ideju nezavisne europske agencije koja je bila naša ideja. I smatrate li vi da bismo doista trebali financirati doista nezavisne stručnjake i stručna mišljenja i to preko nezavisnih e, agencija. Oprostite, nisam dobro razumio prvi dio vašeg pitanja. Kada smo govorili o problemima emisija, u početku nije postala nezavisna agencija i komisija to nije htjela. I predsjednik Juncker je rekao da mu je žao da su trebali baš imati jednu takvu nezavisnu europsku agenciju koja bi bila zadužena upravo za takva pitanja. Što vi o tome mislite? Da, to je bilo, bio vrlo težak dosje i time smo se bavili Dieselgate e, je e, upravo e, problematičan bio zbog proizvođača automobila, dakle cijelog tog sektora i tijela za testiranje u državama članicama. I vidjeli smo te dramatične posljedice i kako je to bilo teško ispraviti. A sada stvarno sve činimo upravo sa ovim novom elektromobilnošću kako bi stvari bile e, ovdje transparentnije. Tako da se nadam da će situacija biti bolja u budućnosti. Kako će se nova e, komisija baviti tim pitanjem i kako ćemo e, provesti u dijelo nove standarde na kojima zajedno radimo, to je pitanje koje trebamo još riješiti. Hvala. Sada gospodin Viber. Marko Hvala lijepa. Europska unija zapravo je davatelj poticaja svih e, sporazuma i vezano uz Pariški sporazum i mi na neki način želimo ostvariti te ciljeve. Međutim, birokratske prepreke, to je ono što e, nas ometa. To načelo one in, one out. Jasno pitanje želim postaviti. Hoće li komisija e, uvesti samo odgovornost kad je riječ o ovom načelu? Ne morate mi više od toga ni odgovoriti. Drugo pitanje, tiče se samog uh, utjecaja i posljedica da li će komisija idućih stotinu dana i sam procjenu utjecaja na neki način iskoristiti kako bi se što više zakonodavstva nastavilo. Je li točno e, da postoji takva rasprava ili ćete, kad je riječ o e, studiju utjecaja, hoće li se provoditi dakle i dalje procjena utjecaja ili ne. Svoje procjene su dobre, međutim to su procjene komisije. Naravno imate i vlastiti interes dokazati da su e, posljedice vaših djelovanja dobro regulatorni skutini bot koji može omogućiti neovisno sagledavanje cijele situacije. Koliko mislite da ovaj, e, ovo tijelo e, bilo dobro da postane jedna nadzorna služba neutralnog karaktera kao što je to primjerice slučaj u Ujedinom kraljevstvu. Hvala na svim pitanjima. Ono što želim reći je da ćemo mi se laserski usredotočiti na ovo administrativno opterećenje. Svako novo administrativno opterećenje treba nadoknaditi i uklanjanjem takvog opterećenja u zakonodavnim aktima koji su zastarjeli. Mislim da je to najbolji pristup. Kada bismo tome pristupili na mehanički način, onda bismo prouzročili mnogo štete. Kada je riječ e, o procjeni učinka trebamo poboljšati kvalitetu i transparentnosti iste. Znamo da sada parlament raspravlja o tome kako procijeniti načela i čimbenike koje treba uzeti u obzir prilikom procjene i mi ćemo se držati te preporuke i Procjena će biti sveobuhvatnija i usmjerenija ka budućnosti. Kada je riječ o neovisnosti odbora za nadzor zakonodavstva, znate da smo imali u proteklim godinama tri neovisna stručnjaka koji su surađivali sa odborom i kao povjerenik koji se bavio energetskom unijom e, moram vam reći da su to strogi ljudi. Dakle, ako prepoznaju neke nedostatke, da nešto predstavlja opterećenje i da se ne procjenjuje kako treba, onda oni ne okljevaju zaustaviti cijeli proces i zahtijevati da to odgovara najvišim standardima u vezi sa kvalitetom zakonodavstva. I ja to doista želim postići. Želim postići poboljšanje kvalitete i želim im dati više sredstava kojima će bolje raditi i također poboljšati potencijale zajedničkog istraživačkog centra u vezi sa prikupljanjem informacija i dokaza kako bismo se doista osigurali da se naš posao temelji na znanosti. Evo, isteklo mi je vrijeme, ispričavam se. U redu. Imam pitanje ako smijem. Deset sekundi, molim vas, ne više. Pa ne trebaju nam tri neovisna stručnjaka, već 300 neovisnih stručnjaka da bismo upravo sve ovo učinke mogli procijeniti i to mora biti neovisno. Jeste li upravo za to da se i pojačamo kadrovski, a isto tako jeste li isto tako i za test za mala i srednja poduzeća, a kad je reč o razini birokratskih prepreka kako bismo i u tom segmentu unaprijedili. Shvatio sam srž, evo, dva kratka odgovora. Da, trebamo ovaj neovisni odbor povezati sa neovisnim tijelima u zemljama članicama, jer ono što na kraju želimo je kvalitetno zakonodavstvo koje ne opterećuje nikoga i koje ide na korist građana i poduzeća. Kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, naravno predsjednica doista vrlo drži do toga i u našim razgovorima to je navodila kao veliki prioritet jer su to kičma našeg gospodarstva, dakle trebamo se brinuti o njima, a znamo koliko je naše zakonodavstvo ponekad presloženo za mala i srednja poduzeća. Da, mi ćemo to učiniti. Koristit ćemo se posebnim filtrom za mala i srednja poduzeća i ako imate prijedloge s time u vezi, ja sam spreman s vama surađivati i pobrinuti se za to da mala i srednja poduzeća budu zadovoljna ovim promjenama koje uvodimo. Hvala. Sada ima riječ eh, gospodin Ivan Garcia del Blanco iz SID-a, odbor Juri. Gospodine Ševčović, prije ste spomenuli umjetnu inteligenciju i u vezi s time i razvojem umjetne inteligencije moramo reći da će se to povezati sa refitom. Poduzeća se zalažu za manje zakonodavstva kako bi se omogućilo i potaklo razvoj tehnologija umjetne inteligencije. Danas je umjetna inteligencija e, e, podložena također i GDPR-u i se, koji se sada ažurira. Inicijative komisije u ovom području moraju poštovati i osigurati ljudska prava poput zaštite privatnosti i osobnih podataka ili nediskriminaciju. Također treba uzeti u obzir i potrebu da se osiguraju i druga pitanja koja su u vezi sa etikom i ljudskim pravima. Kako ćete se osigurati da umjetna inteligencija i njezine primjene ne potkopaju zaštitu temeljnih prava? I smatrate li da bi to moglo možda osigurati našu konkurentsku prednost u tom smislu? Hvala gospodine Del Blanco na ovom eh, vrlo vidovitom pitanju na neki način. Umjetna inteligencija je svakako tema kojom ćemo se morati dobro pozabaviti i sagledati je sa svih aspekata jer eh, sada smo tek na početku tog procesa. Što je umjetna inteligencija? To je neki algoritam ili stroj koji mogu neovisno promatrati okoliš eh, i donositi autonomne odluke i djelovati sukladno tome. Takvi dakle, strojevi postoje u svim vidovima života, recimo postoje u medicini i obavljaju um, medicinske poslove ili mogu biti nadležna i za autonomnu vožnju i to zadire u sam život naših građana. Tko je odgovoran za njihovo postupanje i tko odgovara ako nešto pođe po zlu? Tko će biti zaštitnik naših osobnih podataka, kako ćemo osigurati naša temeljna prava. Trebamo inzistirati na europskom pristupu podacima, na našem europskom pristupu tehnologiji komunikacije i e, telekomunikacije. Naša velika poduzeća e, imaju 70% e, podataka naših građana. A znamo da su u Europi e, doista osjetljivi na zaštitu podataka. Kaže se da su podaci gorivo ekonomije 21. stoljeća, ali istovremeno naši podaci moraju biti dobro zaštićeni i da se poštuju naša temeljna prava. Trebamo znati tko odgovara za to i također ljudi uvijek moraju biti za kormilom. To je jedno od ključnih pitanja za buduću komisiju. Dakle, kako ćemo uz ove parametre ostati globalni lideri u ovom području, a istovremeno djelovati i na europski način? Hvala. Gospodine Del Blanco. Vi ste sa nizom pitanja odgovorili na moje pitanje. Ali zanima me kako ćete konkretno omogućiti to da eh, i parlament bude uključen u ovu eh, platformu koju ste najavili, odnosno Fit for Future, spremni za budućnost? Hvala vam eh, i na ovom pitanju. Pripremajući se za ovo saslušanje, naravno razgovarao sam sa stručnjacima o tome kako funkcionira REFIT i svi se slažu u tome da je to važna platforma i da može dati veliki doprinos u brojnim e, aspektima, ali svi su se složili s time da je treba i preurediti, rebrandirati i povezati je sa budućnošću, sa predviđanjem i također da jednom kada se ponovno počnemo baviti time kako prilagoditi zakonodavstvo, da, da to zakonodavstvo bude bolje usmjereno ka budućnosti i također više u skladu sa onime što donosi novo doba. Trebamo dakle vidjeti kako će stručnjaci surađivati u okviru te platforme. Jednom kada budemo raspolagali tim novim prijedlozima, ja ću doći pred vaše odbore, možemo razgovarati o tome, ja ću sa zanimanjem saslušati vaše savjete i zatražit ću vašu potporu za tu novu platformu jer to možemo pod navodnicima prodati dobro i ovdje, ali i zemljama članicama. Hvala, gospođa Maritjusa iz eh, kluba zelenih eh, članica odbora ITRE i AFKO. Izvolite. Hvala. Evo, tu sam. Vidite me, tu sam. E, dobar dan, gospodine Ševčević. E, e, ja se vraćam na pitanje evidence policy making i to u odnosu upravo na klime, na obranu ljudskih prava. Radi se o općim interesima. Govorili ste o Dieselgate, ali ja bih se htjela vratiti na o i na odluku Europskog suda u odnosu na neobjavljivanje studije o e, glifosatu. Vi ste rekli da će ona biti na internetu. Možete li e, nam e, reći jamačno da će sve takve studije biti javne i da će ih moći vidjeti i građani i e, stručnjaci. Hvala. Uh, Hvala na ovako preciznom, jasnom i konkretnom pitanju kada je riječ o pitanju glifosata. To je jedna od tema koje ni naši ugovori svojevremeno nisu mogli predvidjeti. Postoje postupci sukladno kojima se iznose prijedlozi, a onda imate postupak komitologije gdje ne možete niti dobiti kvalificiranu većinu ni za ni protiv izdavanja dozvole. Imali smo također raspravu s parlamentom koji se protivio tim prijedlozima, a i javnost u zemljama članicama također ima različita stajališta. To je djelomično politički problem, ali je to i problem evaluacije znanstvenih dokaza koje podastiru naše agencije, a to je također i tema kojom ćemo se morati baviti i u budućnosti. No, slažem se s vama da moramo biti što transparentniji i da moramo pokazati i javnosti i vama kao predstavnicima europskih građana koja je znanstvena osnova tog prijedloga. Ako u tome uspijemo, nadam se uz vašu pomoć, odnosno ako stvorimo ovaj zajednički registar dokaza, koji bi trebao biti međuinstitucijski, ja bih onda ustrajala na tome da svi dokazi koji koristimo u procjeni učinka o izradi prijedloga se uvrste u taj registar kako bi svi ih mogli pogledati i kako bi se o tome održale potrebne rasprave i kako bi svi znali odakle komisiji ti znanstveni dokazi kojima se ona koristi u svojem zakonodavnom radu. Želite li nešto dodati? E, nastavit ću u odnosu na pitanje transparentnosti i to u odnosu upravo na vijeće. E, netransparentnost vijeća e, koje nije kadro odgovoriti na demokratska pitanja građana i to upravo dovodi do krize povjerenja u Europi. To nas ubija i e, vijeće ne čini ništa kako bi omogućilo e, transparentnost svojih e, institucijama. Upravo zbog potpune netransparentnosti svake komunikacije vijeća čini da građani ne znaju što su njihove vlade rekle. Trebamo prestati s tim i hoćete li vi kao povjerenik nešto učiniti na toj razini kako bi vijeće jamčilo E, barem istu razinu transparentnosti kao i e, komunikacija je transparentna. I ukoliko e, to ne bi činio i ako bi parlament se obratio Evropskoj, Evropskom sudu, hoćete li vi nešto učiniti da se i komisija pridruži parlamentu? Hvala, vrlo dobro pitanje i o tome smo često razgovarali imamo veći e, sudsku praksu u vezi s tim odluku Europskog suda koja je vrlo važna. Ona nam je pomogla da bismo i mi bili e, još transparentniji. Upravo zbog toga imamo i te dokumente koji su važni upravo i za transparentnost, ali i za pitanje pripreme trijaloga u slučaju da e, se od komisije traži da e, e, komunicira neki dokument, mi ćemo to činiti. Što se tiče stajališta vijeća, ono što mi možemo učiniti, to je da ću podsjetiti vijeće da s ombudsmanom o tome razgovara. I e, finsko predsjedništvo je stvarno pokušalo biti puno transparentnije, pokušalo je otvoriti dokumente vijeća javnosti. Pa se nadam da će sljedeća predsjedništva e, nastaviti djelovati u tom smislu. Hvala. Hvala Joachim e, iz IDEA član odbora Juri Javković. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Gospodine Ševčeviću, eh, evo tu sam s ove druge strane. Kada sam prvi put u Brislu sjedio u odboru, to je bilo prije nekoliko mjeseci, doživio sam zapravo šokantan trenutak. Tada se govorilo o vijeću kao neprijatelju što znači da parlament e, gleda vijeće kao svog neprijatelja. To me izuzetno iznenadilo. I zapravo sam na sljedećim sjednicama shvatio da odnos između parlamenta i vijeća zapravo je potpuno poremećen. I to se može vidjeti u tome da već po deveti puta nismo dobili zapravo niti različito vijeća. Što ćete vi učiniti? Koje mjere e, ćete uvesti kako bi se odnos između parlamenta i vijeća poboljšalo? Hvala vam lijepa. Uh, Hvala gospodine Kus na ovom pitanju. Naravno, radi europskih građana i europske budućnosti naša je dužnost surađivati što bolje. Znate sigurno da ću predstavljati Europsku komisiju ovdje u parlamentu i siguran sam e, da ću biti čest gost ovih odbora koji su danas na saslušanju, ali i na konferenciji predsjednika odbora ili u drugim prilikama kada budete smatrali potrebnim da tome prisustvuje predstavnik Europske komisije i raspravlja samo o suradnji i temama koje će biti na dnevnom redu. Ja ću također zastupati komisiju i na Vijeću za opće poslove koje priprema europske sastanke na vrhu i bavi se s horizontalnim pitanjima poput VFO-a, proširenja, regionalne politike i koje se bavi drugim temama koje su vama važne. Komisija uvijek nastoji osigurati što bolju suradnju između sve tri institucije, naročito između zakonodavaca, odnosno Europskog parlamenta i komisije. Tako pristupamo i trijalozima u koje ulažemo mnogo napora kako bismo približili naša stajališta prije završnih pregovora i kako bismo bili razumno sigurni u uspjeh. Dakle, to je službeni odgovor koje dajem e, sukladno e, e, riječima našeg glavnog tajnika, a to je da ću biti jednako udaljen od obje institucije, ali zapravo osobno ne smatram da je to tako. Ja ću nastaviti biti jednako blizak i vijeću i parlamentu jer ponekad e, treba prenijeti vijeću pritužbe Europskog parlamenta i objasniti stajališta vijeća Europskom parlamentu kako bismo iznašli e, rješenja koja su recimo u nekim slučajevima i oblikovana u međuinstitucijske sporazume koji su potpisani kada sam ja prvi puta obavljao ovu dužnost. Hvala. A sada gospodin Žambatski, član ECR-a i odbora Juri. Imate riječ, izvolite. Hvala. Gospodine Ševčović, kada govorimo o procjeni, međuinstitucijski odnosi se također trebaju povezati i sa e, dvostrukim mjerilima. To se odnosi na e, istočne e, države. Recimo paket o mobilnosti, se govorimo ovdje o zelenoj energiji, ali u ovom paketu za mobilnost je predviđeno da prazni kamioni voze natrag milijune kilometara i ispuštaju CO2 samo kako bi se izašlo u susret zapadnjačkim poduzećima u zapadnoj Europi i to dovodi u nepovoljan položaj poduzeća u istočnoj Europi. I to je proturječje. Ovdje govorimo o zelenoj energiji, i smanjenju emisija, a s druge strane imamo ovu situaciju. Dakle, kako ćete riješiti to proturječje? Hvala na ovom pitanju. Nažalost, gospođa Bulc i ja nismo uspjeli završiti rad na tom predmetu. To je stoga što nismo uspjeli postići sveobuhvatan konsenzus koji bi uključio većinu zemalja članica i većinu u parlamentu. Govorilo se, znate, o tome koliko će dana vozači imati na raspolaganju za međunarodni transport, koliko dana za kabotažu, o pravilima za godišnji, tjedni, mjesečni odmor i tako dalje. na kraju smo ušli u previše detalje zbog čega je konačno rješenje se ispostavilo vrlo složenim. No, izgubili smo iz vida početnu zamisao kada smo iznijeli ovaj prijedlog, odnosno da se riješimo paravan poduzeća koja su često dovodila u ropstvo vozače i da smo ispustili iz vida situacije u kojima često ne baš najčešća poduzeća e, su zapošljavala vozače i zapravo ih dovodila u stanje sukoba. Dakle, trebamo krenuti iznova od početka i vidjeti što možemo bolje učiniti u budućnosti i kako iskoristiti mogućnosti koje nudi moderna logistika. Evo, ako sagledamo klimatske promjene, trebamo se upitati kako možemo povećati učinkovitost naših švediteljskih poduzeća, kako možemo to kombinirati sa željeznicom, kako e, možemo na učinkovitiji način e, koristiti naša prevozna sredstva, naše kamione, naročito kada ne prevoze teret. Evo samo jedno potpitanje o ovim e, dvostrukim mjerilima. Jedno veliko njemačko poduzeće namjerava prebaciti svoju proizvodnju u Tursku. U Europskoj uniji postoji sporazum o razini subvencija. Predstavnici tog poduzeća kažu da se sele u Tursku zato jer na taj način mogu zaobići pravila o, subvencijama. U Turskoj to ne postoji, a ne postoje ni ekološki standardi, a da ne govorimo o ljudskim pravima. Dakle, što će komisija poduzeti u tom slučaju? To njemačko poduzeće nije privatno poduzeće, i mm, predsjednik e, Saksonije upravo e, ima udio u tom poduzeću. Hvala na tom pitanju. Nisam upoznat sa e, detaljima ovog slučaja, ali mogu dati jedan općeniti odgovor. E, problem državne pomoći u trećim zemljama koja se isplaćuje poduzećima koja djeluju u Europi je sličan onome kada uvozimo robu iz trećih zemalja koje imaju daleko veći ugljični otisak od našeg u Europi. Mislim da trebamo biti stroži u našim trgovinskim odnosima sa trećim zemljama. Moramo stati na kraj toj e, praksi u kojoj e, nalažemo našim poduzećima da proizvode pod navodnicima na čist način, a onda to izbjegava na način da se uvozi pod navodnicima prljava roba. Dakle, trebamo imati porez na uvozna vozila što će omogućiti izjednačenje našim poduzećima i poduzećima iz trećih zemalja, tako da se na taj način isto suzbiju klimatske promjene. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Petar u ime epp i ima odbora peti. Hvala gospodine Ševčević. U ime odbor za predstavke dobivamo čitav niz e, predstavki kad je o okolišu, zaštiti okoliša, te isto tako projekti koji ugrožavaju okoliše. Prije svega želim se osvrnuti na ovaj posljednji spomenuti. Riječ je o tome kako se komisija ponaša prema tom. Ako su projekti u fazi planiranja, tada komisija e, kaže da će države članice e, se držati svih europskih zakonodavstva. Nakon faze planiranja projekt se izgrađuje, ne biste vjerovali koliko se brzo može izgraditi neki projekt u zaštićenim područjima i koliko brzo se rađa vjetroelektrane, a vrlo često se ti projekti pokazuju neprimjernim. Kojim instrumentima bi Europska komisija u tim slučajevima mogla reagirati to daleko prije, a ne tek u trenutku kada su projekti već izgrađeni? Može li se tu započeti postupak e, e, dakle, kršenja pravila i kršenja zakonodavstva Europske unije? Hvala lijepa. Hvala gospodin Jar. Ja bih e, dao nekoliko strukturnih pojašnjenja. Naravno da bih rado vidio da imamo visoko vrijedni odnos sa vašim odborom. Znam koliko je frustrirajući upravo za vas, a isto tako i za e, one koji pišu predstave ako ne dobiju odgovor ili se ne posvetimo tome na vrijeme ili ukoliko ne dobiju zadovoljavajući odgovor. Stoga moramo zajednički poraditi na tome. Najbolje bi bilo da se upravo radi na onim predstavkama koje eventualno ne spadaju u našu ingerenciju da otvoreno kažemo da to nije predmet koji se tiče nas, ali u svim onim područjima u kojima imamo odgovornost moramo biti daleko djelotvorniji. I mogu vam obećati, ukoliko biste kao u ovom slučaju imali e, klastere oko e, okoliša, oko procjene utjecaja na okoliš ili drugih eventualno pitanja povezanih e, isto tako i sa zrakoplovstvom, njihovim ponašanjem prema korisnicima, moramo postići strukturnu raspravu u odborima moramo pripremiti i e, povjerenika i stručne službe kako bismo dobili odgovore koje možemo postaviti građanima i započeti rješavati ove probleme. Kada je reč o, o utjecaja na okoliš u Europi imamo svake godine i ne pretjerujem na desetke tisuća e, procjena utjecaja na okoliš, a kad je reč o nacionalnoj, regionalnoj razini ili gradskoj razini. Zbog toga mislim da nam je potrebno pronaći upravo način kako da e, se pozabavimo ovim stalnim problemom Znam da ne volite ulaziti u raspravu sa državnom članicama kada je već izgrađena e, određena građevina ili kada se projekt već realizirao, ali kako se zrotočiti na sva ona pitanja kada vidimo da stvari kreću u krivom smjeru gdje možemo intervenirati i gdje možemo surađivati. Moramo promisliti zajednički o tome kako to učiniti i kako to možemo učiniti sa našim vlastitim resursima. Dozvolite još jedno pod pitanjem. Odbor za predstavke se tu poziva na odgovor Europske komisije koji e, mora uslijediti tri mjeseca nakon dakle zahtjeva za e, upućivanjem e, same predstavke. Želite li zajamčiti da ta tri mjeseca e, bude doista rok e, jer često dobivamo zakašnjeni odgovor u naš odbor. Možemo li se dogovoriti baš ovdje na ovom mjestu da to bude tromjesečni rok e, za odgovor? To bi bilo jako dobro. Gospodin Jar, Evo, dogovorimo to odmah na lice mjesta. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da odgovor dospije u roku tri mjeseci ukoliko mi vi možete pomoći u tome da razjasnimo sva pitanja e, o kojima znamo i vi i ja da nismo odgovorni koji nisu u našoj nadležnosti. Ukoliko možemo ići brzo kroz to i ako nam pošaljete doista one e, predstavke u kojima komisija može djelovati, ja ću učiniti sve sa svoje strane da u roku tri mjeseca dobijete odgovor i da povjerenik koji je nadležan za to bude na vašem odboru, ali moramo obojca biti iskreni prema građanima, doći sa predstavkom u kojoj zapravo ne možemo pomoći ukoliko im odmah možemo dati odgovor, ne frustrirajući ih pri tome da se provlači ova predstavka dugi niz mjeseci i na nama je da donesemo odluku i da se odgovori da se mora vratiti na nacionalnu razinu. Naravno, u tom kontekstu svakako se radujem suradnji i vrlo rado ću poštivati ovaj rok. Hvala. Miše Šonlaher iz, Hvala vam lijepa. Hvala povjereniče što odgovarate na naša pitanja. Ja bih eh, žela postaviti pitanje Savez baterijama koje se spominje u vašem mandatnom dopisu. Kako eh, ćete osigurati da budemo predvodnici u tehnologiji, ove eh, tehnologije budućnosti, ovaj Savez za baterije koje isto tako će se koordinirati na razini komisije. Međutim, ne znamo kako će izgledati tehnološki rješenje u budućnosti, i kako ćemo stvoriti taj Savez za baterije ako će Europa na taj način način e, koristiti inovativne tehnologije i neće uvoziti te proizvode. Industrija nema vremena pet godina e, čekati i oživljavanje saveza za baterije. Prije svega i male srednja poduzeća koje su kičma zapravo jedan našeg industrijske, e, industrijskog sektora. Kako će dakle Europska unija biti predvodnica ovog tehnološkog razvoja? Hvala vam lijepa. Hvala na ovom pitanju. Nekoliko riječi o Savezu mm, za baterije i kako možemo ovo područje povesti s drugim područjima. U ovom Savezu najteži segment je upravo bio da se započne s njim jer smo morali uvjeriti i e, dakle sve e, rukovodeće kadrove u industrijskim e, pogonima da se ne treba okrenuti prošlosti već da je budućnost hidrogen i baterije. Također smo morali im ukazati na to da i baterije nije zapravo sirovina, već da je to strateška komponenta budućih vozila. Softver i baterije su zapravo 80% vrijednosti samog budućeg vozila, a proizvođači ne žele izvoziti baterije, već gotova električna vozila, ako ne želite, onda u tom kontekstu zapravo e, da se e, ne dogodi automobilskoj industriji koji su primarna industrija, ukoliko želite odgovor na pitanje, moguće je da to bude kinesko vozilo. Moramo dati snažan odgovor i moramo e, uhvatiti korak u tom dijelu industrije. Ono što je bilo doista važno jest da koristimo ovu mogućnost kako bismo u dvije, tri godine prikazali da možemo uvesti bolju e, bateriju i koja će biti i održivija, zelenija, koja će imati suvremeni softver i istovremeno bismo bili u mogućnosti investirati u sljedeću generaciju baterija, dakle kada e, dobijemo baterije koje će dati nova tehnološka rješenja. A isto tako suradnja industrija politike i naše e, upravo mogućnosti komisije u regulatornom smislu, ali i javni doprinos, te isto tako e, sve ono koji mogu dati svoj doprinos u budućim e, strateškim razvojem baterija u ovom savezu, stoga bih pozvao da isto tako i predstavnici ovog saveza mogu vam pokazati kako možemo zaista ići u korak sa našim svjetskim konkurentima. potpitanje Izvolite. Tijekom kampanje uoči izbora vrlo često se moglo čuti od građana da se čini da je Brasel toliko udaljen da se tamo događa zakonodavstvo koje nam ne treba, a govorimo o načelu one in, one out, a isto tako i e, dakle opasnosti prereguliranja, a i samo testiranja ovog zakonodavstva je dosta dobro. Planirate li e, posjetiti male srednje poduzeća i njihove predstavnike kako biste vidjeli koje su njihove potrebe i koliko ih pogađa zapravo e, samo europsko zakonodavstvo kao takvo. Naravno da ću to učiniti i kroz e, čitavo svoje e, djelovanje u Brislu, svakako sam uvijek naglasak stavio na socijalni dijalog. To je bilo od velike pomoći kada smo zapravo se okretili prema zaposlenim regijama i kada smo raspravljali o zaista složenim pitanjima koje su povezani sa prometom i iznenadit će se sve među socijalni partneri žele me već vidjeti u idućih nekoliko dana uvijek sam upravo i s njihovim predstavnicima e, razgovarao ali sa predstavnicima malog i srednog poduzeća poruka koju sam primio od e, svih vas, e, dobro sam razumio. Ako pogledamo ove administrativne prepreke, moramo zaista biti pametni, moramo koristiti e, moderne instrumente kao što je to e-uprava ili digitalne instrumente i otkriti kako možemo smanjiti ove prepreke upravo za male i srednje poduzeće. Čuti od vas, od njih, to bih svakako želio, a isto tako e, pristupiti svim državama članicama, vidjeti konkretne e, zakonodavna rješenja koja vam otežavaju vaš svakodnevni život. Dozvolite da zajedno radimo na dva, tri konkretna primjera kako bismo mogli vidjeti e, način i kako će to pomoći u konačnici predstavnicima malih i srednjih poduzeća. Hvala. Next Sljedeće pitanje je gospodin Castaldo, nezavisni zastupnik u ime odbora Grazie, Hvala, gospođo predsjedateljice gospodine povjereniče. Drago nam je što vas možemo ovdje pozdraviti na ovom saslušanju. Djelovanje institucija i europske politika moraju se temeljiti na participativnoj demokraciji, odnosno osigurati punu transparentnost, dijeljenje i pravovremeno informiranje građana. Ja sam sa zanimanjem saslušao vaše tvrdnje o obvezama koje ste preuzeli u vezi sa odlukom suda u spomenutom slučaju, ali želim poći od jedne vaše tvrdnje u pisanim odgovorima. Dakle, vi nastojite dovršiti pregovore o jedinstvenom registru transparentnosti i međuinstitucijski e, sporazumi su vezujući samo za institucije, a ne za treće osobe. Dakle, kako namjeravate dovršiti rad na pregovorima s obzirom na stajalište vijeća i namjeravate li podnijeti jedan zakonodavni prijedlog koji bi mogao izravno poboljšati transparentnost procesa demokratskog nadzora i ako je tome tako, unutar kojega roka? Hvala lijepo, gospodine Kastalo. je riječ o registru transparentnosti. Sjećam se kada smo počeli sa renoviranjem čitavog sustava i u to vrijeme, čini mi se da je to bilo prije gotovo 8-9 godina. Sjećam se kako smo morali sam registar morati, morali prilagoditi različitim zahtjevima nevladnih udruga, udruga poslodavaca, interesnih udruga da pokrijemo sve sfere života i da pokrijemo sve one koji su željeli biti dijelom ove opće europske rasprave, a vezano uz europsko zakonodavstvo. Mislim da smo uspjeli u tome i danas e, vidimo da registar transparentnosti jest e, zapravo referentna točka kada to uspoređujemo sa bilo kojom e, državom u Evropskoj uniji ili u okviru OECD-a ili sa SAD-om. Naravno, postoje tu jedno pitanje koje bismo morali nastaviti E, obrađivati u našoj raspravi i to je još uvijek e, rasprava koju vodimo i na prethodnom dosjeu kako ovaj registar možemo iskoristiti još bolje i za Europski parlament i za vijeće. Znam da su to izuzetno osjetljiva pitanja gdje moramo pronaći upravo pravu ravnotežu jer i vi ste izravno izabrani predstavnici europskih građana, imate svoja prava, imate svoje obaveze, a isto tako moramo e, vidjeti kako ovaj registar transparentnosti može isto tako omogućiti zastupnicima u Europskom parlamentu i kada se susreću sa e, građanima i u svojim raspravama. Isto vrijedi i za vijeće. Kada bismo uspjeli da u tome da sve tri institucije imaju istovjetan pristup ovom registru, tada bismo učinili veliku uslugu građanima i doista bismo postavili jedan svjetao primjer svim demokracijama na našem planetu i uočili i zapravo ukazali na transparentnost e, kad je riječ e, o e, vođenju posla ili kada je riječ o zastupanju mišljenja kada se susreću s nama. Svjestan sam da na tome moramo poraditi. Spreman sam e, surađivati na registru zajedno s vama, a isto tako e, žao mi je što nisam uspio odgovoriti na ovo pitanje. Ako dozvolite, za vrijeme isteklo da još produbimo ovo pitanje. Želite li? E- Hvala vam na vašem zalaganju. Hoćete li doista podnijeti zakonodavni prijedlog, dakle prijedlog uredbe na tu temu. Htio bih i proširiti ovu temu na jedno moguće konstruktivno rješenje za uznapredovanje pregovora o druge dvije važne teme, odnosno po pitanju zahtjeva parlamenta o ovlastima. Znamo da vijeće tome nije bilo sklono, nimalo, barem do sada, dakle kako ćete usmjeravati djelovanje komisije u tom smislu u slučaju spora između parlamenta i vijeća koje će se očito nastaviti u ovom sazivu i kada je riječ o zastoju po pitanju prava istrage, dakle ako parlament odluči to podnijeti sudu koje bi bilo vaše stajalište i kako biste gledali na taj prijedlog i biste li ga podržali eventualno? Uh, uh, Evo želio bih dovršiti odgovor na prvo pitanje kad je riječ e, o registru transparentnosti, ono što je potrebno da upravo dovršimo e, sva naša stremljenja da se ovaj projekt dovrši i Europski parlament i vijeće e, može biti dijelom ovih nastojanja, mogu s vama raspraviti svakako i o mogućnostima uvođenja svih najboljih mogućih mjera i rješenja. Kad je riječ o pravu, dakle, vezano uz istražne odbore, to je blokirano od 2012. godine, već davno je to trebalo biti donešeno, naravno, pravo da se izmjeni zastarjela zastarjene zakonske rješenja i toga svjestan sam da želite imati sve ovlasti kako biste mogli pratiti istrage i to E, kao Europski parlament. Moj predlog s tim u vezi bi bio da bih volio organizirati sa sadašnjim i budućim predsjedništvima. Isto tako bih volio da se odazove i koordinatori vašeg odbora na ovakvu raspravu. Možemo i ovo pitanje dovesti da li postoje li razlike koje su nepremostive ili ćemo morati izgubiti daljih sedam godina bez za ovaj ili ćemo tražiti kompromisno rješenje koje će omogućiti pravo e, dakle istrage kao što s pravom i tražite, a istovremeno bismo se pobrinuli i o svim onim e, zakonodavnim pravnim pitanjima e, koje zapravo su postavljena u okviru vijeća. Hvala vam lijepa. Sljedeće pitanje, gospodin Pisapija, u ime sid i u ime odbora AFKO. Hvala. Hvala i na dostavljenim pisanim odgovorima i hvala na dosadašnjim odgovorima koje smo ovdje čuli. Mislim da je razvidno da je jedan od prioriteta ovoga saziva znači, način na koji najbolji iskoristiti potencijal ugovora kako bismo poboljšali način donošenja odluka. Gospođa von der Leyen kaže, i to je javno izjavila na jednoj plenarnoj sjednici u Strasburu, da trebamo ukinuti jednoglasnost za pitanja poput klime, energetike, socijalnih pitanja i poreza. prije nego što e, dobijemo ovu ravnopravnost u zakonodavstvu koje sada nema, smatrate li da treba prijeći sa jednoglasnog glasovanja na kvalificiranu većinu i u kojim područjima biste također podržali uvođenje pasarel klauzule, dakle i kao općenite klauzule i kao sektorske klauzule? Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Pisapija na ovom pitanju. To bi doista bilo pitanje koje se uspjerava prema ovoj komisiji. Želimo biti geopolitička komisija, želimo imati mogućnost da kao Europska unija budemo brži u donošenju naših odluka. Vidjeli smo koliko je to često puta teško prije svega kada je riječ o vanjsko-političkim pitanjima, kada iz različitih razloga jedna ili dvije države članice paraliziraju e, određene aktivnosti Europske unije. Znam isto tako da i u čitavom nizu područje eh, ovako jedno postepeno izgradnja od jednoglasnosti zapravo do eh, većine jest e, ubrzavanje procesa što bi omogućilo isto tako e, ukazano to da je Europska unija da može donositi odluke daleko brže nego što je to bilo do sad. I Borel koji je e, govorio o konstruktivnom zapravo neopredjeljenosti. To su područja u kojima možemo donijeti brze odluke. Prioriteti komisije, to smo vidjeli iz ovih prvih e, stotinu dana i plana zapravo je usmjerena na socijalna pitanja, minimalne plaće, transparentnost e, plaća, e, zeleni, dakle, green deal i tako dalje. To su područja u kojima isto tako dovršavanje Europske monetarne unije svakako ćemo imati koristi od toga ukoliko ćemo postepeno ići od jednoglasnosti do kvalificirane većine. Energetska unija za koju sam bio zadužen, rekao bih da bi bilo puno lakše da smo imali oporezivanje energete i mogućnosti glasovanja u nekim područjima e, kroz kvalificiranu većinu. Znam da za države članice upravo postavljanje stope jest nešto što je nedodirljivo i htjeli bi e, zadržati ovu mogućnost odlučivanja. Ali rasprava o tome koje ćemo poreze naplaćivati, to se mora omogućiti kroz fleksibilnije donošenje odluka. A to je kvalificiranom većinom. Imate li pod pitanje, gospodin Pizapije? Evo samo kratko. Vrlo sam zadovoljan vašim uvjerljivim odgovorom jer i rizik na ovim saslušanjima jest da se bude previše općeniti, ali vi ste bili vrlo konkretni, što je također bitno u Europi, a i u čitavom svijetu, ali to ponekad nedostaje kod osoba koje imaju odlučujuće uloge za budućnost našeg planeta, naročito za budućnost Europe. Mogu vam jedino zahvaliti na onome što ste činili do sada za Europu, na onome što još uvijek činite kao član sadašnje komisije, a sa svoje strane nadam se da ćemo nastaviti zajedno raditi i u ovom sazivu. Dozvolite samo da zahvalim na ovim ljubaznim riječima koje uputio gospodin Pisapija. Također cijenim i podršku koju sam dobio od Europskog parlamenta za sve ono što je učinjeno u pogledu energetske unije, a isto tako kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena, imajući i čast i zadovoljstvo da u ime Europske unije eh, potpišem Pariški sporazum u Njujorku, u Jedinim narodima. To je doista bio jedan trenutak e, na koji sam najponosniji u svojoj karijeri. E, znam koliko mogu biti zahvalan upravo Europskom parlamentu, ali i svojim kolegama u komisiji na tome. Hvala vam lijepo na vašim ljubaznim riječima. Sljedeće pitanje gospodin Saer u ime EPP-a i u ime odbora Juri. Sjepen tistelt e, az Gospodine povjereniče, odnosno gospodine koje kandidatu. Jedno od eh, najznačajnijih pitanja Europskoj uniji a tiče se upravo podeljene odgovornosti države članice. Uvjerenja su da postoji e, čitav niz e, nastojanja da se postepeno, korak po korak, oduzmu ovlasti neke države članice, osjećaju se kao da ne mogu dovoljno utjecati u tim okolnostima. Ja sam poslušao vaš odgovor na pitanje i kada ste istaknuli da države članice nisu za određenu preporuku koju ste vi podržali. No, u trima slučajevima kada je e, smo imali postupak žutog kartona komisija je zapravo odbila sva tri slučaja. Neki su to smatrali zapravo arogancijom sa strane komisije koja se dogodila. Možete li jamčiti s obzirom da je doista teško imati zajednički stav e, svih parlamenta, možete zajamčiti da će ipak komisija uzeti u obzir primjedbe e, koje dolaze iz nacionalnih parlamenta i jedan od tri slučajeva da bude postupak žutog Hvala lijepo gospodine Zajer, na ovom pitanju. Mislim da bi najbolji pristup e, bio kako da ove situacije prevladamo, a je pristup e, politički po svojoj naravi ako dođemo na postupak žutog kartona, onda moramo kazati da u ovom trenutku nacionalni parlamenti zapravo koriste ovaj postupak iz više pogleda. Dakle, osam tjedana je prekratak, prekratko razdoblje i nadamo se da nećemo do kraja godine ubrajati i neradne dane kad je riječ o ovom e, razdoblju od osam tjedana i istovremeno nadamo se da ćemo e, biti proaktivni u samoj pripremi onoga što bih ja rekao agregiranog odgovora na postavljeno pitanje. Ne bih eh, volio da to bude birokratski odgovor koji se upućuje parlamentu. Ako vidimo da su problemi istovjetni, ako vidimo da je to ista problematika, onda dozvolite da imamo i jedan politički pristup i da pripremimo odgovor koji će doista odgovoriti na onaj problem koji je nacionalni parlament stavio pred nas. Nadam se da će ovo prevladati određene neusklađenosti. A isto tako i predstavnike nacionalnih parlamenta bih pozvao da dođu u Brisel, da razgovaraju sa komisijom i sa europskim kolegama, je jako je važno da i mi što češće putujemo e, u e, države članice i da čujemo sve njihove primjedbe. Nadam se da ćemo moći imati koristi od izvješća koje je izradila posebna radna skupina, a koje je E, ustrojio predsjednik Juncker, a to je upravo aktivna subsidijarnost, znači koordinirani pristup prema europskim parlamentima koji bi omogućio da se e, osigura e, ona pretpostavka i ono pitanje koje se postavlja, a da ih se ne smatra dovoljno ozbiljnim. Hvala lijepa. A Naravno, manjina se mora zastititi, vi dolazite iz zemlje Istočne Srednje Europe. Idealno bi bilo da same neke zakonodavna rješenja razlikuje se od članice do članice. Čuli smo e, da se spominje paket mobilnosti, a isto tako i direktiva o upućivanju radnika. To su pravili slučajeve kada je parlament uveo proceduru, odnosno započeo proceduru žutog kartona i razlikuje se doista u zakonodavstvu i pojedinim državama članicama, stoga moramo Europsku uniju e, moramo uzeti u obzir kada imamo i manjinsko mišljenje. Naravno, komisija ima pravo na inicijativu, to je jako važno kada koristite vaše pravo, a isto tako morate saslušati i manjinsko mišljenje bez obzira jeste li aktivirali ili nismo aktivirali postupak e, žrtve kartona. Mogu kratko odgovoriti, e, doista cijenim e, kako je izabrana predsjednica bila jasna kada je javno istaknula, a isto tako i u privatnim razgovorima koje smo vodili i postavila je pitanja Eh, odnosa između sjevera i juga i tenzija istoka i zapada, isto tako i sastav komisije ukazuje na to koliko je ozbiljno shvatila ovo pitanje i osigurala pretpostavku da učini sve što je u mogućnosti i, njenoj, a isto tako da se Europa ponovno ujedini. Stoga sam suglasan s vama da je jako teško da se u Europskoj uniji E, na neki način provede nešto ukoliko imate e, o oporbene snage, u, bilo da je riječ o manjinskom mišljenju, bilo da je riječ o nekim e, drugim dilemama. Ono što moramo učiniti, što je isto tako osjetljivo pitanje, e, moramo se sastati, ponovno raspravljati, raspravljati i tražiti rješenja koja bi bila prihvatljiva za sve nas. Jer upravo u tom slučaju možemo iznaći rješenje koje će biti trajnog karaktera, koje će dobiti potporu i koje će upravo osigurati jedinstvo Europe. Uh, um, Hvala. Pa sada gospođa Obri iz GUE. Mm, dobar dan. Evo, ovdje sam na lijevo. Htjela sam vam postaviti pitanje u odnosu na nešto o čemu nismo do danas govorili, a radi se o nečemu što je vrlo aktuelno. Dakle, naš parlament i e, ovaj odbor trenutačno razmatra sukobe interesa budućih povjerenika. Znate da u odnosu na dva evropska povjerenika e, mi smo zaključili da postoji sukob interesa i da oni ne mogu obnašati te funkcije. Vi ste govorili o snažnom parlamentu i ja sam na tome zahvalna ono što sam ja zaključila, to je e, bila jedna e, vrlo burna e, rasprava, kaotična rekla bih, sve i kolege koji su bili tu su to primijetili i tu smo vidjeli poteškoće u odnosu na vrlo ograničene informacije, vrlo male mogućnosti za provjeru informacija, malo vremena i postupak koji je na kraju ipak u konačnici političke naravi a e, to je e, još više e, umanjilo povjerenje i građana i ovog odbora u odnosu na Europsku komisiju. Dakle, što predlažete? Što treba učiniti kako bi parlament povratio povjerenje u komisiju i jeste li spremni podržati e, uspostavu jednog nezavisnog nadzornog tijela koje e, bi moglo provjeravati e, povjerenike prije no što stupe na dužnost. Dopustite mi da odgovorim na engleskom jeziku. Radi se o jednom vrlo osjetljivom pitanju pri pravne prirode. Meni nije lako, to ćete razumjeti, i šta govoriti o jednoj takvoj situaciji koja je potpuno svježa, rekao bih, te stvari su se tek dogodile, a vezana je za e, dvojicu mojih e, kolega koji su e, dakle isto kandidati za povjerenike. To je posao parlamenta, odbora zaduženog za to, predsjednika parlamenta i naravno pitanje za buduću predsjednicu komisije da o tome govore. Radi se o vrlo nečem novom i odbor e, Juri je e, stvarno provjerio e, naše izjave kojim kažemo da smo zainteresirani i vrlo pozorno i pažljivo je to proučio. E, drugo pitanje, da, vrlo dobro pitanje. Sjećam se kada smo govorili o modernizaciji pravila e, za zaposlene i kada smo rekli da ćemo prvi put e, uvesti deontologiju za povjerenike. Jedna od stvari koja je predložena tada je upravo jedan odbor za etiku koji će se baviti baš tim pitanjima, pitanjima sukoba interesa prije, ali i e, tijekom e, obnašanja dužnosti e, povjerenika, pa čak i nakon obnašanja iste. Mislim da u budućnosti, baš kao što je to rekla naša buduća predsjednica, treba će nam jedno takvo nezavisno tijelo zaduženo za etiku trebalo e, bi se raditi o tijelu koje je dobro upućeno u rad naših e, institucija tako da ne moramo predugo čekati. Oni bi trebali imati e, administrativnu potporu i naravno u takvom tijelu bi trebali e, raditi ljudi e, koji imaju besprijekornu prošlost i koji nemaju nik, za koje ne postoji nikakav razlog da se ne mogu baviti takvim poslom i obavljati takav nadzor. Hvala. može li kratko drugo pitanje ako ga imate? Da, upravo to tražimo nezavisne, nezavisno tijelo. Drugo pitanje odnosi se na transparentnost odluka Europskog vijeća. E, odgovorili ste djelomično na to, ali činjenica je da imamo države članice koje su progresivno izjašnjavaju e, pred novinarima, ali onda u vijeću sasvim drugčije e, vijećaju i odlučuju i mislim da trebamo stvarno insistirati na svim e, na transparentnosti svih europskih institucija, naročito recimo skupina za e, kodeks postupanja koja se bavi vrlo važnim pitanjima, a koja uopće nije transparentna, pa vas molim da e, pazite na upravo to, na mm, transparentnost svih tijela. Da, da, u pravu ste, to je pitanje e, koje se tiče e, svih parlamentaraca. Ja sam već e, u razgovoru s njima obećao da ću govoriti pred vijećem o tome pa ćemo zajednički razmisliti o tome. Već sam rekao da je finsko predsjedništvo na tome radilo i nismo zadovoljni još s rezultatom, ali eto, to je već nešto što je otišlo vrlo daleko u odnosu na ono što bi htjele neke države članice, pa stoga moram stvarno pozdraviti hrabrost finskog predsjedanja, pa se nadam da će i buduća predsjedanja nastaviti raditi u tom smislu i da ćemo naći neka dobra rješenja kako bi vijeće bilo što transparentno. Next um, Sada gospodin eh, socijaldemokrati i tre. E, ja ću postaviti pitanje na slovačkom. E, gospodine potpredsjedniče, imate novu zadaću da e, pronađete nove trendove u novim tehnologijama koje će djelovati ne samo na tehnologiju našeg društva, već i na cijelo društvo, cjelokupno društvo. Ovdje mislim upravo na električnu mobilnost. Europa ne smije samo biti konkurentna, već mora biti predvodnica u svemu tome na dekorbanizaciji e, e, toga. E, imamo Europsku, Europski savez za baterije E, tu jesmo predvodnici, ali e, što se tiče digitalne Europe, što moramo učiniti i još kako bi stvarno električna vozila postala e, dio naše svakodnevnice i i što trebamo učiniti da bismo proizvodili E, električne baterije kako bi e, smo uhvatili korak s Kinom i drugim industrijama i zemljama koje su ispred nas kako ne bismo izgubili tu e, priliku. Hvala lijepo gospodine Hajšel na vrlo aktualnom pitanju ono što nismo imali u Europu prije nekoliko godina, to je e, svijest o tome da je električna mobilnost e, naša budućnost. Te da bi to na neki način ugrozilo e, nuklearnu energiju ako bismo imali više električne mobilnosti. Tako se onda razmišljalo. Sada imamo industrijski savez u kojemu sudjeluje više od 200 poslovnih subjekata. Oni rade zajedno i djeluju nas u svim fazama tog lanca proizvodnje. Od prirodnih resursa do software faze. Tako da na kraju nemamo samo električke automobile, već i električnu energiju koju možete i pohraniti i prodati kasnije. E, mi želimo da ta energija bude najučinkovitija na svijetu, da se može lako reciklirati, ponovo koristiti i za industriju i za domaćinstva. Ono što nam nedostaje to je da ispunimo taj cilj, da nađemo te najzelenije evropske baterije nismo jednostavno e, u našem zakonodavstvu sročili taj vrlo jasan cilj. Ako želimo električna vozila u Europi, onda ona treba odgovarati najvišim mogućim kriterijima e, koja će ispuniti sve kriterije vezane za ekologiju. E, više od milijardu eura je e, već potrošeno e, u, to, te svrhe prošle godine. Više od 100 milijardi. Hvala. Radi se o vjerojatno teškoj tranziciji, pa se pitam što ćete učiniti unutar Europske unije kako ćete odgovoriti građanima koji se možda kojih je možda strah jer će izgubiti automobili, jer više neće imati zaposlenja e, u e, rudarskoj industriji. Kako ćete pomoći građanima e, u toj tranziciji? Kakve politike mogu biti tu korisne? A hvala i na tom dodatnom pitanju. I zašto sam vam zahvala na tom pitanju? Zato što e, uspjeh e, koji, ste, koji je vaš parlament, uspjeh parlamenta, ali i nas komisije, to je da smo upravo puno toga uspjeli postići u rudarskim zonama, e, tamo gdje se eksploatira ugljen. E, imali smo upravo e, taj tranzicijsko e, razdoblje koje je bilo doista uspješno, nešto što je bilo potpuno nemoguće zamisliti prije nekoliko godina. I ako sad uzmemo za primjer ovaj Europski savez za baterije i ako to bude primjer za neke druge, neka druga strateška polja, pouka je da Europa mora biti snažna. Kako moramo pripremiti, kako možemo pripremiti te e, regije za budućnost, na budućnost, na to, na činjenicu da se moraju pripremiti e, na nove e, industrije, da im trebaju nove vještine, jer vještine koje imaju više nisu korisne. Hvala. Sada gospodin Semsrot iz Zelenih peti odbor. Gospodine podpredsjedniče, vi ste stručnjak za predviđanje. Pa znate što želim reći? Ništa vas ne može iznenaditi, jer e, sigurno ste opušteni i stvarno mi je drago jer ja uopće ne znam što ću večerati danas. Taj suspens me doslovno ubija. Predviđanje. Možete li nam reći što ste e, iz, što ste postigli do 2024. u odnosu na nezdrav odnos između odbora za predstavke i građane i komisije jer mi se čini da nas ignorirate. E, želite li e, i hoćete li s nama početi e, terapiju za bračne drugove? I drugo, kako ćete zakonodavstvo prilagoditi time, a u odnosu na vaš posao povjerenika, kako ćete sve učiniti da povjerenici nemaju sukoba interesa, uključujući i e, predsjednike koji imaju eventualno bliske odnose sa e, konsultantima. Hvala e, na ovom pitanju. Kada sam dobio portfolio za predviđanje, neke od kolega su me upitali šta će, koji će brojevi biti izvučeni na lotu, na lutriji. Da, ne znam to, nemam kristalnu kuglu, ne radi se o tome. Zapravo e, želimo e, iskoristiti najbolje znanstvene savjete kako bismo zamislili gdje će biti Europa, kamo želimo, u kojem pravcu želimo ići, gdje želimo biti 2020. 30. 50. postići tu e, karbonsku neutralnost. I znanost će nam pomoći u tome. Trebamo li nastaviti e, kako postići recimo to e, što trebamo učiniti? kako bi e, smo uspjeli u onome u zadacima koje smo se zadali. I to u svemu, e, u zakonodavstvu, gospodarstvu. E, nije dovoljno sanjati, trebamo jednostavno raditi na boljoj budućnosti za svih nas i to je predviđanje i to trebamo činiti zajedno e, ovdje, zajedno sa vašim parlamentom, Europskim parlamentom. Dakle, ne samo sanjati, već raditi na zajedničkim ciljevima, a ne mislim da će nam trebati e, e, tak, terapija za bračne drugove e, u odnosu na odbor peti. Mi smo spremni s vama razgovarati i moje kolege isto. Spremni smo odgovoriti na pitanja. A sada posljednje pitanje. Juri odbor je danas upravo e, dokazao da ste e, strogi što se tiče sukoba interesa i da ćete iskoristiti vaše ovlasti i toga se dakle uopće ne plašim. U vašem pismu rekli ste da ste odgovorni za dijalog između e, ljudi i komisije, ali meni se više čini da se vi bavite monolozima. Dakle, ako želite da, ljudi, e, da je ljudima stalo do Europe, onda im trebate dati riječ. E, E, vi e, govorite kao konzultant, a e, trebate zapravo otvoriti vaš ljudski kapital jer ima sigurno građana koji su kreativniji od vas, koji znaju više, bolje od vas i koji bi mogli isti vaš posao činiti, ali obavljati ili za manje posla. Evo, pogledajte opet u vašu kristalnu kuglu i recite nam što ste točno učinili da date ljudima, da osnažite građana, da im date više ovlasti. Zajedno smo puno toga postigli. Ako e, bi trebao pogledati što sam ja postigao u zadnjih e, deset godina, mislim da sam e, bio doista jako često, možda najčešće u kontaktu upravo s građanima. Posjetio sam sve ili skoro sve evropske parlamente ne zato što sam ja puno bolji od drugih, već sam tu bio dovoljno dugo i to je bio do mog posla, mojih zaduženja. A sada e, buduća predsjednica želi da svi to činimo, da svi e, odlazimo i posjećujemo države članice i da ih posjetimo e, tijekom prve polovice našeg mandata. I naravno da nećemo govoriti ministrima i parlamentarcima, želimo razgovarati s ljudima, s građanima. I kako to možemo poboljšati? Evo, čekam vaše i vaš upliv. Eh, ja želim konsultirati ljude preko platformi eh, Have Your Say. To nije idealno, ali isto tako i socijalne, odnosno društvene mreže. Eventualno Facebook platformu kako bismo razgovarali s mladim ljudima. I bio sam iznenađen kada sam vidio da smo imali 30 tisuća mladih eh, pratitelja upravo na jednoj takvoj platformi. Ali ako imate prijedloge kako bolje, Spreman sam ih čuti. Hvala. Sljedeće pitanje gospodin Goren. EFKO odbor. Gospođo predsjedateljice, hvala. Evo, e, opet želim govoriti o podijeljenim nadležnostima u odnosu na politike gdje Europska unija nema ekskluzivnu nadležnost, isključivu nadležnost, već gdje i države članice imaju e, svoju riječ za reći. E, Evropska unija treba biti učinkovita i to upravo ugovori traže od nje i to upravo u e, obvezi e, koordinacije. To imamo iz Lisabonskog ugovora. Evo, politika e, razvoja. To je obećanje koje je dato prije 50 godina. Stalno se ponavlja, države članice se stalno slažu oko tog cilja, 10% će ići tom razvoju razvoj, međutim samo četiri države članice ispunjavaju, to obećanje. E, to je ipak problematično. E, što ćete učiniti? Je li ćete ponovno samo reći da eto niste uspjeli ili idemo prema većoj odgovornosti država članica? Uh, uh, hvala na pitanju i hvala na ovom primjeru. Da, u pravu ste. Eh, vrlo često čujemo vrlo ambiciozna obećanja pred novinarima eh, na presicama od strane država članica, ali onda poslije eh, slijede vrlo slabi rezultati. Moramo činiti više, u pravu ste, i to što se tiče naše suradnje. E, imamo konstruktivan pritisak od strane Europskog parlamenta, ali ono što vidim to je da i što se tiče država članica, one jedne na drugo e, utječu kako bi ispunile e, data obećanja. Nadalje, i komisija bi trebala učiniti više, činiti više da pomogne državama članicama da ispune obećanja i ciljeve vrlo često imamo probleme sa provođenjem EU zakona. Nekad je problem administrativne prirode ili jednostavno nemaju dovoljno takvih kapaciteta. Nekad ne razumiju točno što treba učiniti. Dakle, ono što treba učiniti to je da nađemo pravi razlog i da vidimo kako E, možemo pomoći državama članicama kako bi one stvarno ispunile svoje obećanje. Imamo jedan konkretan primjer u odnosu na potporu za razvoj. to će sigurno biti jedno od ključnih pitanja za ovu komisiju. Ja znam da gospođa Urplanen koja će biti za to odgovorna za potporu za razvoj će sigurno raditi s vama da e, vidi na koji način možemo premostiti taj jaz koji je još uvijek tu u odnosu na potpore za razvoj između onoga što obećaju države članice i onoga što stvarno postignemo. E, kako e, pretvoriti taj vanjski investicijski fond koji može dati više od 4 milijarde eura za dobre projekte u Africi i to treba Africi, a Europa je sigurno kadra e, dati takvu pomoć. Ipak želim insistirati na činjenici da smo sve pokušali E, pozivali smo na zdrav razum, pozivali smo e, na obvezu e, ispunjenja obveza i obećanja. Međutim, moram reći da u nekoj drugoj domeni to jednostavno funkcionira. Imamo jedan ugovor gdje je Europa uspjela pozvati ministre financija država članica pred komisijom parlamenta, odborom parlamenta koji onda moraju E, polagati račune u odnosu na ono što je ispunjeno i što nije ispunjeno. I mislim da su sve politike jednako vrijedne i tu bismo trebali imati apsolutno e, istu mjeru u odnosu na ministra za razvoj koji onda treba dovesti pred e, komisiju ovog parlamenta da odgovore, da položu račune i da odgovore na pitanje zašto nisu ispunili ono što su trebali ispuniti, zašto nisu ispunili svoje ciljeve. Hvala na prijedlogu bilo bi eh, korisno imati više kontakata između ministara koji su odgovorni za eh, te potpore za razvoj Europskog parlamenta jer bi to sigurno eh, omogućilo demokratski pritisak, ali i pritisak među kolegama i državama članicama u tim državama članicama. To bi svakako i omogućilo komisiji da u radu s državama članicama pribjegne drugim e, sredstvima e, osim proračuna iz država članica kada govorimo o potpori trećim zemljama i zemljama u razvoju, recimo investicijska blanka i druge e, vanjske institucije koje bismo mogli koristiti u te svrhe. Hvala. Posljednje pitanje. Pučani gospodin Rangel. AFKO odbor. Gospodine potpredsjedniče, želim vam dobrodošlicu. Ali evo sve do zadnjeg pitanja e, biti ću oprezan. Pročitao sam vaše odgovore, čuo sam vas danas i eh, mogli bismo provjerovati da ćete vi biti podpredsjednik za međuinstitucijske odnose. Eh, prije bih to vjerovao nego da ćete biti eh, podpredsjednik zadužen za predviđanja. Nadam se da ćete biti malo ambiciozni jer ako ovako nastavite e, vi ćete biti zapravo potpredsjednik za međuinstitucionalne e, odnose i za status quo, a ne za predviđena. Pa dakle, budimo malo ambicioznije. Već ste rekli u odnosu na e, ovaj okvirni dogovor da bi on trebao uključiti vijeće. Mi smo zajedno pregovarali to, ali što ćete učiniti za to? I što mislite treba konkretno promijeniti. Vijeće je e, vi druga, e, drugo vijeće parlamenta. Pretvara se u to. Mi bismo trebali imati e, pristup dokumentima vijeća, informacijama vijeća. Evo, ništa više od toga. Hvala gospodine želim ne samo na ovim pitanjima koja će sigurno potaknuti moje ambicije za budućnost i za uspješnost. Zahvaljujem isto i na potpori savjetima e, koje sam dobio od vas tijekom dugih pregovora u odnosu na okvirni dogovor. Sjećam se da smo obojica tražili od vijeća da nam se pridruže već tada i znam da bi bilo bolje da imamo takav jedan bolji pristup e, kako e, u svakodnevnom radu parlamenta, vijeća i e, komisije provodimo Lisabonski ugovor. U ono vrijeme to nije bilo moguće zbog nekih pravnih problema na strani vijeća. Međutim, puno toga se dogodilo od onda i doista mi je drago da smo sada uspjeli e, postići tri lateralni dogovor o boljem dovođenju e, zakona. Imamo i zajedničku izjavu o strateškim koracima za sljedeće godišnje razdoblje. Dakle, unatoč činjenici da je cijeli sustav nov, e, zapravo bolje funkcionira. Pa eh, ono što bih predložio i vama i vijeću to je da zajedno pogledamo kako se primijenio okvirni dogovor. I eh, ako stvarno zaključimo da smo u praksi eh, jednostavno dokazali da to ni na koji način ne krši Lisabonski ugovor, jer da je to tako onda bismo već čuli od Europskog suda. I kako da to bude korisno za sve nas i da e, objasnimo vijeću da bi bilo bolje da ima puno jasnije odnose s nama i ako bi to bio slučaj onda bi e, e, jednostavno sve bilo učinkovitije i vijeće bi bilo učinkovitije. Ja sam spreman o tome razgovarati s različitim dionicima i ako me potvrdite kao povjerenika E, i ako dobijem e, vaše zeleno svjetlo, onda se nadam da ću imati priliku e, raditi na tome jer to je nešto što je doista potrebno, naročito u odnosu na ove višegodišnje strateške rasprave. One bi se trebala odvijati među svim institucijama. Još jedno važno pitanje u odnosu na odnos parlamenta i e, komisije. Ponekad se to nije vidljivo, ali članovi komisije, naročito kada govore u ime drugih povjerenika njihovih portfolija, onda imaju jedan e, unaprijed pripremljeni govor, ali onda i na kraju imaju zaključak za koji je jasno da je napisan prije nego što je uopće počela rasprava. Jel mislite da je to e, primjereno, budući da je komisija dužna polagati račune e, parlamentu u odnosu na e, doprinos komisije raspravi raspravama pred Europskim parlamentom, mislite da je to stvarno nešto što je prihvatljivo. A ako mislite da nije, onda što treba učiniti da bi se stvari promijenile? Moram priznati da ste u pravu činjenica je i točno da eh, pogotovo kada govorimo o ime nekog kolege, u zadnji čas kad nekog eh, zastupamo dobijemo i eh, uvodno izlaganje, ali i jedan prijedlog za zaključak. I to naravno ovisi o tome koliko ste vremena imali da se upoznate sa cijelim tim dosijem koji je vama često nešto novo. Mislim da imamo tu još jedan element i e, ono što biste vi htjeli, to je da se pokaže poštovanje prema e, parlamentu, da se čuju e, zastupnici, da se zabilježi ono što su rekli i da se onda da jedna povratna informacija i da se odrazi mišljenje parlamenta upravo u tom zaključku. Želite da E, e, vaše prijedloge vratimo, donesemo u komisiju i da radimo na tome, e, da ih uključimo u naš rad. I činjenica da bi se to moglo poboljšati, jer mogu vam nešto predložiti. Ne bi bilo loše da znamo unaprijed kada će netko od nas doći i biti pozvan na plenarnu sjednicu. Znam da tu možete i vi nešto učiniti. Ako biste nam tu mogli pomoći, to bi sigurno svima nama bilo od velike pomoći. Hvala. Hvala na pitanju i na svim pitanjima. Sva su pitanja bila doista odlična. Sada ću dati gospodinu Šefčeviću eh, pet minuta za zaključni govor. Hvala. Evo, pokušat ću eh, nešto naučiti eh, od ovog zadnjeg pitanja gospodina Ranžela. I odreagirat ću e, tako e, što ću odgovoriti samo na pitanje koje sam čuo. Ako prvo želim vam reći da je upravo ova rasprava pokazala u kolikoj mjeri je odnos između Europskog parlamenta i komisije važan. E, mnogi prijedlozi koje sam danas čuo tijekom ove rasprave, ali i tijekom pripremnih sastanaka su meni jedan važan izvor, inspirativan izvor, izvor za informacija za budući rad i drago mi je što nam predlažete nove metode, e, nove prijedloge u odnosu na e, naš rad, e, na rad komisije, na našu suradnju i na rezultate, buduće rezultate koje ćemo iznijeti pred građane. Mislim da trebamo učiniti sve što možemo, da se moramo doista potruditi jer će sljedećih nekoliko godina odlučiti o budućnosti Europe odluke koje ćemo donijeti tijekom sljedećih pet godina će svakako uh, definirati mjesto Europe ne samo uh, u svijetu 2030. već do kraja uh, stoljeća. A svi želimo čišću, zeleniju Europu, učinkovitiju Europu, Europu koja će biti bliža građanima i koja će igrati tu važnu ulogu na e, svjetskoj pozornici. Kada putujete izvan Europe, što čujete? Ne samo komplimente o tome e, kako evropske države članice mogu zajedničko E, zajednički djelovati. Ali isto tako traže od Europe da ima više utjecaja, da se više čuje nego nas jel ljudima e, u svijetu treba Europa. Zašto? Zato što poštujemo međunarodno pravo, zato što e, poštujemo demokraciju, zato što pokušavamo pomoći zemljama u razvoju, spremni smo dijeliti, doprinijeti i upravo zbog toga je Europa najbolje mjesto za život ovdje na ovom svijetu. Pa je naša misija ne samo strateška, već i konkretna e, moramo e, doista aktivno e, odgovoriti na očekivanja građana i ako e, mi date priliku, biti će mi doista zadovoljstvo da zajedno s vama radim e, na svim ovim pitanjima kako bismo ispunili ovaj ambiciozan program e, koji očekuju građani od nas, pa vam svima zahvaljujem i zahvaljujem našim predsjednicima odbora koji su vrlo ljubazno, ali i strogo predsjedali ovim saslušanjem. U ime odbora Juri želim vam srdačno zahvaliti gospodine potpredsjedniče na ovim temeljitim odgovorima na naša pitanja. Dakle, dobro ste slušali ono što su kolege govorili i jasno je da postoji brojni veliki niz pitanja koja su danas postavljena i koja su vrlo zanimljiva i bit će zanimljiva i u našem budućem radu. Dakle, naravno uz portfelj predviđanja koji će osigurati da imamo donošenje odluka koje se temelji na dokazima, a to će biti izuzetno važno, odnosno morat ćemo se koristiti učinkovito, ali i etički postojećim i budućim tehnologijama. Hvala vam na još jednom vašim temeljitim odgovorima na naša pitanja i na vašem dolasku danas. A sada predajem riječ predsjedniku Tajaniju. Ja se pridružujem zahvalama predsjednice odbora Juri. Zahvaljujem vam na vašoj raspoloživosti i na tome što ste pokazali i veliko zanimanje za parlament. To ste pokazivali i u prošlosti. Znam koliko ste učinili kada, kada smo bili zajedno povjerenici u Europskoj komisiji. Znam koliko ste učinili u prethodnom sazivu na tome da Europski parlament bude uvažen. Nažalost, nisu svi povjerenici u prošlosti imali isti stav. Ponekad su neki povjerenici iskazivali prijezir prema parlamentu kao da je žrtva doći pred parlament. Vi ste precizno odgovorili na sva naša pitanja i e, preuzeli ste obvezu da ćete doći na odbore svaki puta kada budete to pozvani učiniti, ali vi niste običan povjerenik, vi ste potpredsjednik komisije tako da vas molimo naravno da odradite u na najbolji mogući način e, svoju zadaću u smislu razgovora i dijaloga sa parlamentom, ali molimo vas isto tako da ukažete svim povjerenicima na to koliko je važna međuinstitucijska suradnja. Naša je dužnost nadzirati vaš rad upravo kako biste dali bolje odgovore građanima i kako bismo mi to učinili. Budući da se poznajemo već niz godina, molim vas da budete potpredsjedniki prema svojim kolegama kako bi i oni pokazali ovu osjetljivost koju ste vi pokazali tijekom ovog saslušanja. Odnos s parlamentom je ključan vrlo često je ključno i braniti parlament e, u ovom natezanju konopa koje često imamo s vijećem. E, nažalost, vrlo često vijeće štiti nacionalne interese i nije u stanju preuzeti odgovornosti na europskoj razini. Mi smo nesposobni u doba globalizacije ako nismo jedinstveni. Naravno da postoje nacionalni interesi i posebnosti, ali komisija i parlament koji su europske institucije moraju ukazati na taj problem vijeću. Evo, sjećamo se blokade Dublina koji su, koji su htjeli i komisija i parlament, ali vijeće je to zaustavilo. Dakle, na taj način možemo dobiti jednu konkurentniju Europu, Europu koja je sposobnija štititi interese građana. Dakle, nadam se da ćete nastaviti i djelovati kao što ste to činili u prošlosti i u ovih sljedećih pet godina. Evo, hvala vam na odgovorima na naša pitanja. Imaćemo zajednički sastanak ordinatora na kojem ćemo dati ocjenu ovog saslušanja u 18.30 iza zatvorenih vrata. Dakle, ćemo se sa koordinatorima odbora Juri i Avko i sa odborima koji imaju mogućnost sudjelovati u raspravi, dakle sa pridruženim odborima, dakle oni će se sastati posebno sa svojim koordinatorima, a onda ćemo sastaviti bismo ocjene o saslušanju povjerenika Ševčovića. Hvala svima na pozornosti i želimo uspješan